Right, good morning everyone, good morning ladies and gentlemen, good morning dear colleagues. Dobar dan, dame i gospodo, poštovani kolege i kolegice. Danas započinjemo sa prezentacijom triju studija o provedbi e, sporazuma sa Moldovom, Gruzijom i Ukrajinom, to je sporazum o pridruživanju iz Europske unije. E, gospodin Ostrovićus, e, gospodin Mamikins i gospodin Galer su izvjestitelji za ove tri točke Ove studije nam daju ekspertizu e, u našem odboru i prošle godine smo imali već studije u ovoj regiji i redovne doprinose SVD-a, komisije i misije za utvrđivanje činjenica. Zato očekujemo da će nam naši stručnjaci dati uviđaj u događaje i odnose Europske unije sa partnerima i da će nam dati preporuke za politike koje ćemo uzeti u obzir kad budemo radili na parlamentarnim izvješćima. Pozvali smo tri stručnjaka koji će prezentirati studije. Kamil Kalos, Kaus, Kaus Prezentirat će prvu studiju o provedbi sporazuma s Moldovom. Pozdravljamo e, Nunu Mikelice iz Gruzije. Ona će nam prezentirati drugu studiju o provedbi e, sporazuma sa e, Moldovom i gospodin Tjuška, on će prezentirati sporazum sa Ukrajinom. Dajem sad riječ govornicima. Predlažem da svatko govori 10 minuta, nakon toga ćemo imati vremena za raspravu. E, izvolite, gospodine Kalus. Hvala. Predsjedniče, da i gospodo, dobar dan. Imam jako malo vremena na raspolaganju, pa ću se ograničiti na glavne činjenice. I nakon toga ću biti na raspolaganju za vaša pitanja. E, želim reći da smo prezentirali razne stvari i pripremni smo e, uvijek e, odgovoriti na vaše pitanje na temelju zahtjeva. Koji su zaključci naše studije? Reforma između 2014. i 2018. godine u Moldovi. E, reforma se tada dogodila, ali nije bila zadovoljavajuća. Demokratski mehanizmi su se pogoršali posljednje dvije godine, a to je vezano uz činjenice da od 2015. i 2016. godina Moldova je bila percipirana kao država eh, gdje je gospodin Valgarjuk, mm, oligarh u državi, preuzeo kontrolu nad državom i vođa demokratske stranke općenito možemo reći da je došlo do nekakvog e, napretka, ali e, kvalitativno i kvantitativno to se ne podudara. Institucije u Moldovi su se poboljšale u mnogim područjima što se tiče vladavine prava, dobrog upravljanja i posebice pravosuđa, demokratski standardi, sve to se nije poboljšalo ili se čak progoršalo. Problem je u tome da se nove regulative ne provode, e, pogotovo zato što su u neskladu s interesom moćnika koji su na vlasti. Što se tiče ključnih činjenica, krenimo sa pravosuđem. To je jedan od sustava gdje je došlo do najmanje reforme u sklopu sporazuma. Tu je velika korupcija, dosta je otvorena prema e, vodećim e, na vlasti i demokratska stranka je na vlasti, ovdje caruje. Ovo je instrument koji se često koristi protiv plahotnjuka političkih i e, poslovnih komponenata. I aktivisti su na Nišanu, posebice posljednjih nekoliko mjeseci, a borci za ljudska prava također. E, pravosuđe ovisi o politici, zato ne dolazi do napretka u e, istrazi kod e, pronevjere jednog milijuna dolara 2014. godine. To je problem koji možemo primijetiti već nekoliko godina, ali se više jača. Vlada koristi e, korumpirane tvrtke za postizanje svojih interesa i zastrašivanje. E, Ustavni sud je politiziran e, i mnoge se odluke donose u ovom tijelu, ali one su politički motivirane, neke su bile jako važne i promijenile su ključne elemente moldavskog političkog sustava i zaobišle klasični zakonodavni postupak i sud je uspio gotovo zamijeniti parlament. Nije ništa načinjeno kako bi se povećala neovisnost e, Ustavnog suda. Pozitivno je za reći da postoje neke činjenice koje su mm, ukazuju neki optimizam. E, u 12, 11. mjesecu 2017. godine vlada je pripremila amandmane na Ustav koji bi trebalo povećati neovisnost suca ali nažalost za sada e, to se sve nije još usvojilo. E, u četvrtom mjesecu 2018. godine e, je došlo do pozitivnog, pozitivne procjene Venecijanske komisije i donesena je strategija za 2017. do 2020. i koja je donesena u trećem mjesecu 2017. Borba protiv korupcije. Kao što sam rekao na početku, e, pravna osnova se poboljšala, ali i dolazi do relativne efikasnosti ove strategije, to je problem. Institucije kao što su Nacionalni centar za borbu protiv korupcije nisu dovoljno efikasni i dolazi do zloporaba. Neovisnost Ureda za borbu protiv korupcije je institucija koja ulazi u sud pod utjecaj glavnog tužiteljstva, ali je pod direktnom kontrolom vlada Plahotnjuka. E, Nacionalna uprava za integritet nije funkcionirala do veljače 2018. godine kad je parlament na kraju odobrio organizacijsku strukturu Pozitivno e, je reći da postoje neke stvari, na primjer e, donošenje zakona protiv pranja novca 22.12.2017. godine i e, okvir za mjere za borbu protiv korupcije je ažuriran u trećem mjestu 2017. godine, kao što sam rekao ranije. Ipak trebamo također primijetiti da nije došlo do dovoljno napretka u borbi protiv korupcije, a to se vidi u javnom mnjenju. 96% građana Moldove smatraju da je korupcija veliki problem i ovaj postotak se, nažalost, ne smanjuje, nego se povećava. Samo nekoliko riječi sada o e, prijevari od jednog milijuna. Istraga je provedena neefikasno. Do sada vlasti nisu uspjele povratiti novac, unatoč e, svim pokušajima uspjeli su vratiti jedan dio, ali to radi se o novcu e, koji je dobivan prodajom Eh, imovine likvidirane banke. Eh, rezultati nisu nikad objavljeni i vrlo je simptomatično to što u šestom mjesecu 2017. Ilijan Šor, eh, političar i koji je bio glavni tvorac ove scheme, je osuđen na zatvorsku kaznu 7,5 godina, ali sad je pod, u kućnom pritvoru i zato što se vratio prizivnom sudu i još uvijek je vrlo aktivan u poslovnom svijetu. Izgleda čak i da napušta zemlju kad god želi. zaključak e, još e, o nekim rezultatima. Posljednjih mjeseci napravljeni su pokušaje da se e, ograniči sloboda predstavnika civilnog društva u očima šire javnosti to se dogodilo i posljednje nekoliko dana. Od 2016. do 2018. došlo je do uhićenja i osuđivanja političkih oponenata. To je postalo češće nego prije. Bez obzira na monopolizaciju medija e, koji su u rukama vladajućih skupina, imamo nove zakonske e, okvire koji se donose. E, zastrašivanje novinara postaje sve češće na temelju samih prijava novinara. Politički pritisak na lokalne vlasti je prilično čest. 21% od tih predstavnika lokalnih vlasti su fizički ili psihički zastrašeni, odnosno eh, zapriječeno im je da će izgubiti eh, posao. To je podatak iz 2018. godine. Pravna osnova, to je pozitivno, u e, zaštiti ljudskih prava je nešto što se poboljšalo, a mada postoje i nedostaci u samom procesu donošenja. E, nepravedna suđenja su vrlo često u Moldovi, pogotovo kad obuhvaćaju političare e, i borci za ljudska prava. Promjene izbornog sustava uvedene su 2017. godine u drugoj polovici i to je išlo u korist demokratske e, stranke i djelomično socijalističke stranke. <clears throat> Bilo je slučajeva e, ograničavanja prava javnosti u sudjelovanja u procesu donošenja odluka nedavno i e, tu se sjećamo slučaja poništenja izbornih e, rezultata za gradonačelnika Kišinjeva. O tome je bilo riječi i u medijima. E, provedba DCFTA je bila e, nešto što se događalo od 2015. do 2019. godine i izvoz i uvoz u Moldovu iz Voldove povećao se za 31 i 22% a Europska unija je glavni trgovinski partner za Moldovu u razdoblju 2014. 2016. 2017. 66% ukupnog izvoza iz Moldove otišlo u Europsku uniju u odnosu na 47% 2013. godine. Reforme financijskog sektora su dalje u tijeku i pozitivne su prema procjeni vanjskih partnera. E, ipak još uvijek se vodi istraga o bankovnoj prijevari 2014. godine i to je glavni problem trenutne vlade i političke e, promjene u gospodarstvu se događaju prilično sporo i to je problem. Evo, tu ću stati, očekujem vaša pitanja. Hvala. Hvala. Ovo zaista ste pročitali nevjerojatnom brzinom. E, sad ćemo ići na Gruziju. Ne, David, nema smisla da prođemo kroz sva tri izvješća, a onda ljudi moraju postavljati pitanja vezano za jedan ili drugi. Mislim da bi bilo bolje kada bismo sada vodili raspravu i čuli komentare vezano za Moldovu, a nakon toga za druge zemlje, jer ljudi imaju pitanja vezano za različite zemlje, pa bolje tako. Mihael Galer je to predložio. Što bi kolege predložili? U redu. Ukupno za ove tri studije imamo jedan sat Znači sad imamo deset minuta. Prvo ćemo sada imati pitanja za Moldovu. Tko ima pitanja? E, vi ćete imati svoj veliki moment kasnije. Počinjemo sa Sandra. Govorit ću e, latvijski, što će vas iznenaditi, pretpostavljam. Tako da vas molim da stavite slušalice. Rekla bih da su sljedeće, lokalni izbori su poništeni. Dakle, rezultati lokalnih izbora su poništeni, kao što sam već rekla i mislim da je to vrlo bitno. I e, vidite, vršio se stalno jedan i vrši se i dalje veliki politički pritisak na sve oporbene političare i to nas e, silno zabrinjava. A činjenica da su rezultati lokalnih izbora poništeni pokazali i da sudstvo i pravosuđe nije neovisno i da oligarsi kao i politička elita izravno manipulira sudstvom. Zatim imali smo i različitih kaznenih postupaka koji su vođeni protiv oporbenih političara. Civilno društvo od toga svega stradava naravno jer je sudstvo neovisno. Zbog, nije neovisno. Zbog toga smatramo da se nastavak makro financijske pomoći može nastaviti tek nakon izbora, općih izbora za parlament. I to samo onda ako su ti izbori odgovarali međunarodnim standardima kao slobodni i neovisni. Hvala, bilo je jako lijepo čuti kako govorite latvijski. Sljedeći, Petrus. Hvala, David. Da započnem sa nekoliko riječi pohvale. Naš odbor je donio dobru odluku kad je tražio da napišete ovo izvješće i komisija je također dobro napravila što je tražila studiju od odličnih stručnjaka s kojima se danas susrećemo. Pročitao sam ovaj dokument o Moldovi kao da je to roman. Dobro je napisano, jasno, um, poante su jasne, struktura je jasna, dakle stvarno uh, moje pohvale idu kolegi koji je napravio odličan posao i prezentacija je bila potpuno jasna. Nažalost, vidimo da situacija nije baš pogodna. Vidimo da su e, da je elitna klasa sada na vlasti u Moldovi, ali trebamo sada međusobno vrlo jasno razgovarati. Gospodin Kalos, nekoliko pitanja za vas. Što se tiče sam rezimeja koji ste nam predstavili. Što očekujete od mišovitog e, izbornog sustava koji se uvodi? Sada se e, krajem veljače 2019. godine predviđaju izbori. Što dobivate kao feedback od društva? E, kako možete to procijeniti trenutno? I drugo, na samom kraju srpnja, posljednjih dana parlamentarnog rada, Moldovski parlament je u svojoj paketu o porezivanju Dakle, amnestija i nešto što je vezano uz to, to ako možemo komentirati. Da li to možete povezati sa vašom početnom procjenom? Jer MMF i Svjetska banka, neke institucije su odgovorile na to, reagirale, a prve reakcije su bile negativne. Hvala Petres, Claire Moody. Hvala. Hvala na ovom izvješću i na zalaganju u pisanju ovih izvješća. Vrlo jednostavno pitanje. Koje bi bile vaše preporuke za nas e, na temelju vaših saznanja o Moldovi direktno i o kontekstu istočnog partnerstva? Hvala. Mihael Galer. Ja, ich werde zur Überraschung auch mal Deutsch. Ja ću malo za promjenu govoriti na njemačkom. Dakle, ja bih to podržao želju Sandre Kalnijete da ovdje uvedemo, nametnemo vrlo strogu uvjetovanost, dakle kondicionalnost, kondicionalnost glede nastavka isplaćivanja makrofinancijske pomoći. Jer vidite, ja sam zapravo zgrožen razvojem u toj zemlji, u Moldovi. E, pritom bih se uglavnom koncentrirao na dva najvažnija područja. Naime, unatoč svim e, preporukama i savjetima koje je dala komisija i ostale evropske institucije, u toj zemlji politička elita uvodi jedan izborni sustav i nastavlja s njime koji je potpuno neodrživ, koji je apsolutno e, neslobodan. Vidite, i tu imaju jedan izborni sustav pola na pola. Imate na pola, na pola ide proporcionalno, na pola ide prema listama i e, izbornim okruzima. Kako bi recimo njihovi oligarsi povezani sa tom političkom elitom mogli lakše manipulirati. Samo se zapravo u jednom, jer s proporcionalnim sustavom u nekim okruzima ne mogu ništa dobiti. Zbog toga su i ostavili taj dvostruki e, miješani model a mislim da je to nešto što toj zemlji nimalo ne pomaže, nego de facto održava vladajuću strukturu nas i dalje na vlasti, ovu postojeću spregu oligarha i politička. Ja sam prošle godine, početkom prošle godine, sa zakladama Konada Adenauera i Friedricha Eberta, dakle to su njemačke zaklade desnog i ljevog političkog centra, pokušao organizirati nekoliko manifestacija i različitih seminara, predavanja, konferencija tamo kako bih u zemlji mm, u Moldovi pokušao objasniti koliko je loš taj izborni sustav za zemlju, ali eto nismo uspjeli ništa učiniti izgleda. I mislim da ako možemo još jače stvari reći, da bi još više trebali kritizirati e, ovo što se događalo nakon izbora za gradonačelnika grad, glavnog grada, gdje je recimo oporbeni kandidat dobio na izborima, a onda je nakon toga uz vrlo čudnu argumentaciju e, na jedan vrlo voluntaristički način njihov e, nadležni sud poništio te rezultate tih izbora. Dakle, mislim da to samo potvrđuje ovaj nalaz studije da pravosuđe nije nimalo neovisno, nego da se orijentira prema željama vladajućih, a to su, dakle oni reguliraju imenuju suce i tako dalje, a mislim da je to nešto što ne možemo nikako prihvatiti. I ako se ta situacija ne izmjeni, nisam spreman ni u kom slučaju glasati i podržati nastavak isplaćivanja dalje financijske pomoći. Hvala gospodine Galer. Imamo još jednu javljanje za riječ. Gospodin Žožnjerc.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 Poljska je mm, negativno prosuđena zbog mijenjanja pravosnog sustava. Kako Moldova može izaći iz ovakve situacije? Ima li još javljanja za riječ? Nema. Imamo pet eh, govornika, pet minuta, pet eh, pitanja i pet odgovora. Hvala, hvala na svim vašim pitanjima i komentarima. Prvo pitanje, najvažnije što možemo očekivati nakon e, izbora u veljači. To je pitanje koje se i mi pitamo kao stručnjaci cijelo vrijeme i nemamo kvalitetan odgovor na to. Odluka da se izbori pomaknu u veljaču je e, također posljedica lokalnih izbora u Kišinjevu. To je zapravo test. Svi žele provjeriti hoće li sustav funkcionirati i hoće li uspjeti progurati vlastite kandidate. Tako da svi trebaju više vremena, zato su odavali veljaču, a osim toga trebaju također e, sakriti loš imidž vlasti nakon odluke i to je djelomično odgovor na vaše pitanje, na posljednje pitanje, zato je došlo do kritike u Moldovi. Osobno smatram da izmjena izbornog sustava bi pomogla demokratima da dobiju veću podršku u odnosu na ono što bi mogli dobiti na temelju istraživanja javnog mnjenja. A institucija je dobila mikrofinancijsku pomoć nakon toga je dobila e, pismo od preko 700 e, gradonačelnika i načelnika u Moldovi. Veći dio lokalnih vlasti je e, pod utjecajem vlasti. To je se često koristi tijekom izbora, tako da možemo očekivati željno rezultate na izborima. Na samom kraju vjerojatno će doći do e, koalicije između gospodina Plahotnjuka i njegovog oponenta. Pro-europska opozicija i demokrati će ovdje međusobno djelovati, a gospodin Plahotnjuk će sve to provesti u djelo, ali vidjet ćemo što se dogoditi. Sada postoji i jaka opozicija, e, kontrola medija, je na snazi i to je moj odgovor sad trenutno. A što se tiče amnestije, evo, ne bih htio previše duljiti o tome, nema dovoljno vremena. Međunarodne organizacije su se izrazile u vezi s time i nevladine organizacije. Svi oni su kritizirali novi zakon. Iz moje perspektive Ideja ovog zakona je vrlo jasna i simptomatično je to što je na kraju krajeva je gospodin Dodon dao podršku tomu i to pokazuje ponovno da imamo kartel u Moldovi koji je trenutno najjači igrač e, i dijeluje djeluje na opoziciju, ali i na stranku na vlasti. E, u izvješću imamo dosta elemenata ali najveća preporuka, najvažnija preporuka, i znam da nije jednostavno davati preporuke, jest da budete asertivni i da budete oštri prema vladi. ne kažem to samo tako, nego e, istraživanje javnog mjenja e, pokazuje da je podrška Europskoj uniji e, takva da je dala povod Europskoj uniji da djeluje. E, narativ vlade koja kaže da Europska unija um, uzima naš novac ili to će utjecati na našu djecu i na vrtiće. To su njihove izjave. Ali trebali bismo se možda više koncentrirati na reforme koje su usmjerene prema ljudima, a ne toliko na institucije. U Moldovi ljudi obično ne shvaćaju što im Europska unija daje. I ljudi osjećaju da novac, potpore i tako dalje koje dolazi Europske unije <clears throat> ide direktno u džepove ljudi koji su na vlasti. I to je još jedan element. A što se tiče ovog e, posljednjeg pitanja, već sam na njega djelomično i odgovorio, u potpunosti se slažem s ovim što ste rekli. Vlade ne mogu činiti ono što je ilegalno. U slučaju Moldove Ni ne možemo odluku suda vezano za poništenje rezultata izbora u širem kontekstu situacija bez razmatranja toga kako je, je ta e, država u posljednjih nekoliko godina postala talac e, tih nekoliko ljudi. To je sve detaljno pisano u ovom izvješću. I svaki dan se time bavim. Dakle, to je moj odgovor. To nije uopće slična situacija u Poljskoj, ni na koji način. Hvala. E, hvala gospodine Kaus. Hvala na vašoj kritičkoj ocjeni e, situacije u Moldovi. Većina nas e, ovdje dijeli vaše mišljenje da se radi o zemlji koja je u dubokoj političkoj krizi i to također će podržati e, naš zahtjev da postoji striktna uvjetovanost za dodjelu mikroekonomske pomoći. Po prvi puta u ovom sazivu raspravljamo o Moldovi, a da nitko iz Rumunjske se nije javio za riječ. Obično kad se radi o Moldovi uvijek se pojave rumunjski kolege, no danas ujutro ne. Tako da možemo onda evo e, o Moldovi raspravljati bez rumunjskih kolega, to je nešto novo, novo iskustvo. A sada, e, nakon tog geopolitičkog e, tektonskog poremećaja dolazimo do Gruzije. Gospođa Mikelize ima deset minuta. Hvala što ste me pozvali da iznesem ovo izlaganje i drago mi je da ste E, nas e, uključili u sve ovo. 2016. je potpisan sporazum o pridruživanju između Europske unije i Gruzije, odnosno stupio je na snagu i tu se sada Gruzija suočila sa tim teškim zadatkom da provede taj dokument. Radi se također i o ovom dubokom i sveobuhvatnom trgovinskom e, sporazumu i tu smo pokušavali zapravo vidjeti u kojoj mjeri je sve to provedeno posebno politički dio ovog sporazuma o pridruživanju i e, uglavnom e, razvoj situacije na planu pravne države, poštivanja zakona temeljnih sloboda, e, sloboda medija i također slobode u ekonomskom i financijskom sektoru. Zaključak je da se država suočava sa sistemskim izazovima što se tiče ovog političkog dijela sporazuma, no određeni uspjeh je postignut u provedbi e, dubokog i sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma. Tu smo vidjeli kakva je politika vezano e, za provedbu ovog pridruživanja Dakle, koji su glavni zaključci i koji su glavni nedostaci s kojima se suočavamo u provedbi političkog dijela sporazuma o pridruživanju? Kao prvo, neformalna vladavina i e, zakulisno donošenje političkih odluka je veliki izazov za demokraciju i također imamo e, snažan razvoj kulta ličnosti u gruzijskoj politici. Imamo dakle činjenicu da su da je jedan vođa vladajuće e, stranke Ivanišvili zapravo osvojio i drži pod svojom kontrolom sve. No, ipak to je manji problem nego što je bio slučaj kada je na vlasti bio Sakašvili, zato što on koristi drugčije metode kako bi e, pod svoju kontrolu stavio e, politiku i društvo. Demokratska tranzicija i prijenos vlaste 2012. se e, smatrao uspjehom demokracije u Gruziji, no e, godine koje je na vlasti provela ova vladajuća stranka pokazuje da demokratski izbori ne uvijek ne garantiraju pravu tranziciju ka demokraciji zato što su institucije i dalje slabe i tu dolazimo do sljedećeg problema a to je e, slab sustav zaštitnih mehanizama. Gruzija nikad nije uspjela nadići to stanje države koju, koju kontrolira jedna stranka. Ova e, vladajuća stranka ima e, većinu na svim razinama. Oni e, kontroliraju parlament i također sudstvo. Te stoga sudstvo nije posve nezavisno. Oporba zapravo još više osnažuje vladajuću stranku i gura ih da e, glasaju za gruzijski san ili pak e, da ne izlaze na izbore. Ovlasti e, predsjednika su ograničene ustavom i svaki, na, svaki pokušaj predsjednika da nešto promijeni se suočava sa vetom i ništa ne uspije. A sada dolazimo do Ahilove pete Gruzije, to je pravosuđe. Najvažnije reforme koje nisu još provedene, njihova svrha je da se osigura nezavisnost, objektivnost i profesionalizam sudaca i da se zajamči svima pravo na pravično suđenje. Najteži problemi, problemi nalaze se na dva područja to su e, nezavisne i učinkovite istrage i status i prava žrtava u kaznenom postupku. E, sudstvo e, je pod političkim utjecajem i kontroliraju ga različite interesne skupine. Najslabija karika je ured državnog odvjetnika. On bi trebao biti posve nezavisan od svakog političkog utjecaja, no E, organizacije civilnog društva tvrde da nije tako. I zapravo je došlo do podjele interesa između Ministarstva pravosuđa i e, sudaca, jednog suca koji sjedi u žalbenom sudu u Tbilisiju. I sam postupak odabira imenovanja, ocjenjivanja i promicanja sudaca je nešto što tek treba riješiti. Još jedan problem s kojim se suočava demokracija jeste proces decentralizacije. Kao i prethodne vlade i ova, nikako da provede pravu decentralizaciju, stvarnu decentralizaciju. Upravo suprotno, 2017. je parlament, parlament usvojio novi zakon o samoupravi kojim je smanjio broj gradova e, koji imaju pravo na samoupravu sa 12 na 5 a izlika je bila da se time poboljšava učinkovitost upravljanja. I dalje imamo problema sa ljudskim pravima i temeljnim slobodama. E, ima velika, e, veliki jaz u provedbi što se tiče e, zaštite i poštivanja etničkih, vjerskih i seksualnih manjina. Imamo zločine iz mržnje, govor mržnje, posebno od strane političara i onih iz vladajuće stranke, tako da se te stvari ne kažnjavaju. E, tu su e, svi e, koji su zato krivi, imaju podršku društva i gruzijsko društvo obično tu podržava crkvu a crkva je tu saveznik vlade. To je dakle slika ljudskih prava, ali bilo je nekoliko konkretnih primjera što se tiče zaštita ljudskih prava. Imamo jednog azerbajdžanskog novinara, Afgan Muhtarlija. On je otet eh, od strane nepoznatih osoba u Tbilisiju i ljudi iz nevladinih organizacija smatraju da su e, tu akciju dogovorili predstavnici sigurnosnih služba sigurnosti Gruzije i azerbajdžanski pandani. Tu imamo također jednog e, ravnatelja škole e, koje je turske nacionalnosti, Mustafa Emre Čabu, koji je bio pod istragom i uhićen je od strane Gruzije na zahtjev turskih vladi stav vlade prema mas medijima je također zabrinjavajuć. E, policija i vojska su tokom šakašljivije, šakašvilijeve vlasti napadali čak i nasilno e, mas medije. I tu dolazi sada do novih metoda ucjenjivanje vlasnika, zato što svi vlasnici TV stanica obično imaju i neke druge poslovne interese, to je primjer sa TV Pirveli. Također se koristi sudstvo e, da se napadnu oporbeni TV kanali i također im postoji kontrola nad e, javnom radiodifuzijom e, Također još jedan izazov za demokraciju u Gruziji jest status i uloga e, Gruzijske pravoslavne crkve. E, Gruzija je sekularna država, no tokom godina je Gruzijska pravoslavna crkva povećala svoj utjecaj na državu i na, i na društvo i e, vladajuća stranka i neki drugi politički akteri to i promiču. Tako da je crkva u očima društva zaista snažna institucija i oni e, su uključeni u raspravu o zakonima. Imam još samo 30 sekundi pa ću e, direktno reći nešto o pozitivnim e, aspektima. Tako da ću sada odmah se posvetiti umjesto tog, tih pozitivnih rezultata nešto ću reći o eh, mladima, dakle što mi imamo vezano Dakle, važno je da se svi akteri uključe i važno je to partnerstvo. Moramo eh, biti realni i Važno je da Evropska unija tu bude važan akter, istočno partnerstvo je veoma važno, no reći ću nešto o preporukama kasnije. Pitanja? Gospođa Kanjete se javlja za riječ. Govorit ću eh, latvijski. Mm, naoko izvana izgleda bolje nego ove druge dvije zemlje o kojima danas govorimo i koje moraju provesti reforme. Tamo, barem kako se čini, demokracija funkcionira. Međutim, ono što nas duboko zabrinjava je javna uprava. I problemi s javnom upravom rastu kako rastu i problemi sa političkim strankama. Agašvili ima preveliki utjecaj jednostavno. Mi znamo da su e, NATO i EU ciljevi Gruzije koji su naravno jasno ocrtani i deklarirani. Međutim, kako će pristupiti, približiti se i pristupiti ako su de facto država oduzeta, captured state. E, mi moramo razmisliti o tome kako im pomoći da demokracija doista i ne samo naoko profunkcionira. Jer vidite, zato je bitno pogledati kako politička stranka koja je na vlasti, e, kako se ponaša prema oporbi. Recimo, oporba mora imati više mogućnosti da sudjeluje u donošenju odluka, barem da formira javno mnjenje i da pomogne civilnom sektoru da se razvije i to će ujedno biti ona nužna glavno teža prema ovima koji su na vlasti, a ujedno će i pomoć neovisnosti pravosuđa. Thank you very Hvala. Hvala vam na ovom izvješću. Pročitala sam ovo izvješće jer se bavim Gruzijom više nego drugim zemljama, pa sam sa velikim interesom to pročitala, tako da ću ponoviti zapravo ono e, što je ponovio kolega Strivičius, dakle dobra inicijativa ovog odbora da se dubinski analizira i u rezultati provedbe sporazuma o pridruživanju i ishod, jer to utječe na to kakav će biti naš odnos sa tim državama. Ima stvari koje nas tu brine. Mi iz parlamenta ukazujemo na to vladi Činjenica da nije došlo do napretka u nekim aspektima, ali kad sam čitala vaše izvješće vidim da vi zaista gledate te stvari koje su razlog za zabrinutost, ali ne ukazujete na neke promjene do kojih je došlo. Govorite o tužiteljima, ali ne govorite o tome kako je uključeno civilno društvo u imenovanje tužitelja i da Transparency International je odao priznanje za to e, i za, e, za to da Gruzija je dosta visoko grangirana e, što se tiče borbe protiv korupcije. U kontekstu reformi u Moldovi i ocjene komi, Venecijanske komisije, dakle da se ukaže na to da je Gruzija zaista provela neke promjene i također je došlo do određenih reformi u ustavno-pravnom sustavu. Dakle, ima, e, nije to crno-bijelo, tu ima različitih nijansi. Ne kažem da, ne, da, da te kritike nisu utemeljene. Svakako bi gruzijska vlada mogla učiniti više, ali mislim da ipak ima i pozitivnijih stvari više nego što ste vi naglasili u vašem izvješću. Tako da mislim da bi trebalo ipak im odati priznanje za to. To bi nam bilo od pomoći kad bismo dobili te pozitivnije stvari. A sada gospodin Jurek. Hvala. E, gospođo Mihalidze, ako možete nešto više reći o nekim stvarima koje ste spomenuli, a to je uloga eh, Gruzijske pravoslavne crkve. Spominjete to. Sama činjenica da imate eh, građansko društvo i medije, a crkva je eh, dio civilnog društva, znači aktivnosti crkve su tu normalne. Mi moramo biti u dijalogu sa institucijama i sa e, tijelima, uključujući i e, vjerska tijela. I tako da e, također to se odnosi i na sljedeću zemlju, to je Ukrajina. Mislite li da bi bilo dobro da Europska unija, da kroz ovaj ili onaj kanal, preko veleposlanika u Gruziji ili negdje drugdje, mislite li da bi bila dobra ideja da uspostavimo dublji dijalog sa važnim vjerskim institucijama u zemljama istočnog partnerstva u ovim zemljama e, koje e, idu ka putu pristupa. Jer ako vjerske vlasti misle da se njihova, njihovi, njihova stanovišta ignoriraju, onda će oni iznositi svoje stavove o EU koji su negativni. Ne radi se samo o dobre volje, nego zapravo se radi o jednoj obvezi koju bi možda države članice mogle imati. Što mislite dakle o dijalogu između Gruzijske pravoslavne crkve i Europske unije, naravno uzevši u obzir politiku Europske unije prema Gruziji? I isto to sam htio reći vezano e, za E, pravoslavnu crkvu u Ukrajini. E, hvala, gospodin Štetina. Hvala, govorit ću češki, tako da ću vas zamoliti da stavite slušalice. Hvala gospođo Mihalidze na ovom izlaganju. Dvije temeljne stvari ste nam vrlo jasno iznijeli danas. Rekli ste da razvoj e, Gruzije nije posve e, vjerodostojan, ali da ipak postoje tu i politički zatvorenici. Jeste li time htjeli reći da nakon dolaska na vlast stranke Gruzijski san da istrage e, nad 90 E, predstavnika bivše vlasti i od kojih je 30 osuđeno, uključujući Sakašvilje. Da li ste na to mislili? Jer o tome dosta često se govori. Gruzija ima selektivnu, provodi selektivnu pravdu. Jeste li to htjeli reći? Evo, to je moje pitanje. Hvala. Hvala, kolega Galer. Da, hvala pitam se, odnosno htio bih se usredotočiti na ustavne reforme i mislite li vi da to ide u pravom smjeru? Ono što ja hoću reći je ovo. Ne bih htio uspoređivati gospodina Plahotnjuka i gospodina Ivanišvilija e, i njihov način postupanja, ali strukturno oni su ljudi iza kulisa, sada Ivanišvili je šef svoje stranke, tako da ipak postoje tu neke paralele sa Moldovom, mada u načinu na koji oni provode politiku ne bih baš ih htio uspoređivati u Gruziji, je definitivno situacija puno bolja. A što se tiče novog ustava, bili vaša preporuka, odnosno posjena bila da je ipak postignut napredak i da li se provodi ustav u slovu i duhu. I evo ako čitamo ocjenu Venecijanske komisije, dakle ipak je došlo do određene reakcije i uzeti su obzir E, neki različiti stavovi u odnosu na onaj prvi nacrt. Hvala. Gospodin e, Šonjec. Također želim pitati nešto o predstavnicima Gruzijske pravoslavne crkve. Vi ste tu e, na neki način ukazali da bi bilo pogrešno razgovarati sa predstavnicima vjerskih organizacija u Europi. E, dosta ste frktali nosom na to, ali naravno bilo bi vam drago da se sastajete sa predstavnicima e, homoseksualne zajednice, tako da ne vidim koja je tu razlika. Ne, ne znam zašto neko kvazi vladino tijelo, kao što je Europska unija, jest tako ideološki nastrojeno. Jer netko ko e, kaže za sebe da je praktički katolik, vjernik, e, ne može biti povjerenik. Dakle, e, tu i vidimo to licemjerje Europske unije, jer stalno govore o ravnopravnosti, govore o govoru mržnje, a ako kažete da mislite da je homoseksualnost devijantna, gospodin Korvin Mike je e, kažnjen financijski zato što je rekao nešto tako očito. To je absurdno. Hvala. Evo, e, neće vam biti lako odgovoriti na ova pitanja u pet minuta. Pokušat ću ipak. Bilo je nekih sličnih pitanja. Demokracija i e, poštivanje oporbenih e, skupina, to je velik izazov u Gruziji od samog proglašenja nezavisnosti, jer je stalno ta logika da pobjednik uzima sve i to na državnoj, regionalnoj, lokalnoj razini. I tu zapravo dolazimo do politički, e, političkih zatvorenika. Da, mislila sam na one koji su u zatvoru, koji su bili u bivšoj vladi, ali ne samo to. kad sam govorila o političkim, politički motiviranim odlukama sudstva, radi se i o politikama unutar ministarstava, e, odnos prema državnim službenicima, oni za koje se smatra da su zagovornici da podržavaju prethodnu e, vladu su dobili otkaz e, ili iz ministarstva ili u općinama. E, dakle, to sam mislila kad sam rekla selektivno provođenje pravde. Naravno da ima pozitivnih stvari. Evropska unija je bila dosta pozitivna prema Gruziji i sada bismo trebali spriječiti situaciju e, da stvari se pogoršaju pa da se pretvorimo u Moldovu. Mislim da je bolje spriječiti nego liječiti. Gruzija je sasvim sigurno e, priča o uspjehu, ali u kontekstu istočnog partnerstva imamo Lukašenka i Alijeva. Dakle, pre lako je da u, tom, e, u toj konkurenciji budete smatrani uspješnim. Tu ima još jedna stvar a to su očekivanja e, građana e, glede Europske unije i e, očekivanja od članstva. Sada u ovom momentu se čini da Europska unija odaje priznanje razvoju demokracije u Gruziji, a onda stanovništvo se pita ako smo tako dobri, zašto Europska unija nam nije dala izglede da ćemo se moći pridružiti Europskoj uniji. Onda se počne govoriti o Rusiji, o mm, politici Europske unije i Rusije jedna prema drugima. I onda ako stanovništvu kažete vi nemate izgleda da ćete stupiti u Europsku uniju zato što imate stvarne probleme u razvoju demokracije. Ja se slažem da ima nekih pozitivnih stvari. To je i navedeno u mom izvješću. Tu priznajemo da je zemlja zaista bila jako uspješna e, u borbi protiv korupcije na niskoj i e, srednjoj razini, ali na visokoj razini je e, nije tako dobro. A to Transparency International jako teško može mjeriti tu vrstu korupcije. Oni nemaju takve podatke jer radi se o tim dilovima između političara i političara i s druge strane poslovnih, e, poslovnog sektora. Dakle, rezultati na toj najvišoj razini se ne nađu u e, izvještajima e, Transparency Internationala. Dakle, što se tiče crkve, crkva je važan čimbenik, važan je dijalog. Znam da Europska unija već razgovara sa pravoslavnom crkvom. Znam da je delegacija gruzijske pravoslavne crkve posjetila Brisel. Bili su dosta zadovoljni time i možda su neki od njih čak i malo promijenili svoje mišljenje o Europskoj uniji. Oni sada vide da je europska integracija jedan proces No problem koji ja tu vidim je bio jedan primjer. Gruzijska vlada je pokušala legitimizirati e, neke optužbe u političkom sektoru, odnosno crkva odnosno crkva je postala faktor u političkom životu. Primjerice, oni su pozvani da rade na e, zakonu za o borbi protiv diskriminacije, a oni naravno se e, bore protiv toga jer oni smatraju da na osnovu rodnog identiteta i spolne orientacije se e, ne postoji diskriminacija. Vlada očito legitimizira mišljenje crkve vezano za te teme i indirektno na taj način potiče radikalizaciju društva jer u tom slučaju društvo obično staje na stranu crkve. Mislim da sam sve odgovorila. E, hvala. A sada Imamo treću studiju, a to je studija, to je sporazum o e, pridruživanju s Ukrajinom. Imate 10 minuta, izvolite. Hvala lijepo. Dobro jutro svima i hvala vam lijepo na pozivu na sastanak vaš odbor i što mogu ovdje sudjelovati u ovom zajedničkom naporu da vidimo kako izgleda provedba ugovora o pridruživanju ove tri zemlje među kojima je Ukrajina. Ali sada ja ću zapravo ovdje e, pročitati ovaj tekst koji imam. Ispričavam se, ali ne mogu drugčije nego čitati na brzinu da bi se držao vremena. Pa bih e, počeo već s time da ukažem na nešto što je vrlo očito, a i što se ne smije ni u kom slučaju zanemariti kad procjenjujemo napredak implementacije ugovora o asocijaciji u slučaju Ukrajine. Ukrajina se naime nalazi u jednoj vrlo, vrlo izazovnoj situaciji i to i što se tiče unutarnje stabilizacije nakon revolucije kao i odupiranju vanjskim pritiscima koje uglavnom vrši Rusija i nakon svoje aneksije Krima, ali isto tako to je i nakon agresije na ukrajinsku istočnu regiju Dambasa kao i što se vrši sa ruske strane veliki pritisak i različiti incidenti se organiziraju u Azovskom moru. Naravno, implementacija ugovora o pridruživanju EU Ukrajine je ima vrlo, vrlo ambicioznu agendu za e, sve sveopćenitu tranziciju zemlje i reforme na svim područjima, ali i to je naravno došlo pod različite pritiske i to u svakom slučaju se zbog toga i zaostaje u mnogim područjima najvažnije uglavnom zapravo da se ostane pri tom procesu tranzicije. E, mi govorimo o četiri dimenzije primjene našeg ugovora. To su institucionalni okvir, zatim približavanje u pravosuđu i u zakonima, a zatim implementacija sveobuhvatnog ugovora o slobodnoj trgovini i na kraju govorimo o reformi javne uprave da idemo prvo sa ovim zapravo institucionalnim okvirom. To obuhvaća zapravo preuzimanje kompletnog akija evropskog prava i to je zapravo 564 zakona za sada koji se moraju preuzeti. Međutim, kad govorimo o institucionalnom okviru i onda proces implementacije, u procesu implementacije najveći izazov za Ukrajinu sad ne više samo formalni model koordinacije ko kako je to već e, sagledano i predviđeno za, na putu euroatlantskih integracija, nego je problem u kapacitetima javne uprave, administrativnim i institucionalnim, kojima Ukrajina ne raspolaže. A da vam to malo bolje pojasnim. Izazov je zapravo samo dio većeg problema. Ukrajina da stvori jednu učinkovitu javnu administraciju. Mi znamo da je u travnju 2018 krenuo zapravo četvorogodišnji program kojim se želo potaknuti izgradnja jedne učinkovite javne administracije u državi. 15. kolovoza 2018. Evropska unija alocirala je 15,5 milijuna eura za reformu javne uprave. I to je financijski porast te financijske pomoći zapravo je bio rezultat onog dobrih rezultata u reformi koje je Ukrajina prošle godine postigla. U lipnju 2018. je počeo i Sigma program koji je onda zapravo pokazao stanovite pozitivne napretke u reformi javnog sektora. Uh, Ukrajina je u recimo kod implementacije svih ciljeva vezanih za europske integracije dobila ocjenu 3 od 5, da tako kažemo. I pogotovo u harmonizaciji, na području harmonizacije svojih zakona sa europskim akijem. Razlog uh, zašto nisu do sada napredovali dalje je naravno zapravo su veliki problem kod preuzimanja Akija im predstavljaju i prijevodi samog kija i zatim njihovo transponiranje u, ukrajinsku pravnu tradiciju. Imamo isto tako i ne baš optimalno učinkovitost državnih institucija i vrlo malo povjerenja koje ukrajinsko društvo poklanje ili ulaže u svoje institucije. Izgradnja i povećanje tog e, povjerenja građana, mi govorimo da je 13,8% stanovništva recimo samo je reklo na našim, u našim anketama da vjeruje ima povjerenje u parlament primjerice. Dakle, to je jedna od primarnih ciljeva izgradnje i povećavanje tih, tog povjerenja koje će jasno olakšati onda i daljnje reforme. A sada bi mogli preći na drugu točku, a to bi bila zakonodavna harmonizacija i usklađivanje akija Evropske unije sa e, ukrajinskim zakonom. Mislimo da je to zapravo jedan od najvećih problema za ukrajinski pravni državni sustav. Neka od najuspješnijih implementacijskih napredaka na području harmonizacije zakona zabilježen je posebno na dva područja. Tehničke barijere koje su postojale za trgovinu e, i energetska učinkovitost zgrada. Ove su barijere maksimalno se sad smanjile i uklonile i oni su krenuli u jedan jako važan ekološko područje e, e, energetske učinkovitosti kod izgradnje bilo čeg novog i renoviranja starih. Međutim, mnoge druga područja e, za implementaciju ovog ugovora ostaju da se tek riješe, a to, je, u to spadaju recimo carine, tu treba puno učiniti, transport, okoliš i mnoga druga. Ono što je posebno problematično je da je cijela carinska služba i dalje jedan izvor velike korupcije. Prema ovim našim dosadašnjim nalazima vidimo da je oko 150 milijardi ukrajinskih griva, što otprilike odgovara 4,5 milijardi eura, je otprilike novac koji se ne naplaćuje, ne ide u javne službe, zato što su u carinama, carinskoj upravi vlada takva korupcija. Dakle, vidite, ti proračunski gubici su poprilično veliki za Ukrajinu zbog tog sustava. Korumpiranog sustava. A sada nekoliko riječi o implementaciji sveobuhvatnog dubokog e, sporazuma o slobodnoj trgovini. Kao što znamo, e, bilateralna trgovina Europske unije i Ukrajine se je bitno i porasla u razdoblju od 2016. do 2018. u odnosu na prethodna razdoblja. Europska unija je sad postala prvi glavni trgovinski partner Ukrajine zamijenivši Rusiju. I mislimo da što više, isto tako je poraslo jako i uvoz e, robe na europsko tržište iz Ukrajine ali sve skupa možemo reći da je u Ukrajini zabilježen jedan skroman rast BDP-a za 2% u tom razdoblju proteklom. To naravno ne govori još ni znamo da se nije stabilizirala kompletna situacija, ali pokazuje jedan dobar trend. E, taj trend je nastavljen od 2016. na 2017. Vidimo da je povećala razmjena trgovinska s, e, i ukrajinski izvozi u Europsku uniju su se za 30% povisili i iznosili čak 17,5 milijardi dolara te godine. I, međutim, e, problem ostaju naravno carinske kvote, godišnje carinske kvote. Naime, do 17. travnja 2018. primjerice Ukrajinske izvoznici su već iscrpili šest carinskih kvota za tu godinu, posebno one za med e, i recimo gluten iz pšenice i tako dalje. Prema tome tu bi trebalo još puno toga učiniti da se to de facto malo popravi. A isto moramo paziti i kod poljoprivredne proizvodnje da ne ode predaleko, da se više ne može vratiti i uklopiti u ove predviđene kvote i način trgovine. Zatim neke od reformi kao što su antikorupcijska borba i tako moraju postati održivi i vidjet ćemo kako će se razvijati nakon predstojećih općih parlamentarnih izbora. Mislimo da je ovdje od ključne važnosti pojačati povjerenje općeg društva u političke i u općenito javne strukture jer ono je tradicionalno nisko. I na kraju da kažem još nekoliko riječi o vrlo važnom monitoringu, nadzoru koji mora ostati na kraju. I mislim da moramo nastaviti sa nadzorom ukrajinskog ugovora, ukrajinsko-evropskog ugovora o e, pridruživanju kako bi pratili sve promjene u pravnoj praksi, u općenitom životu uprave i društva. Pri čemu ne smijemo najvažnije faktore zanemariti. E, prioritizirani pristup e, moramo zastupati kako bi pratili ove reforme koje se vrše u društvu. Mislimo da bi, da zaključimo samo, transformacija e, Ukrajine mora postati održiva i mislim da mora postati apsolutni eh, prioritet u sljedećih godinu i pol dana kako se ne bi eh, sve ono što je postignuto zapravo urušilo i kako bi se napokon država stabilizirala. Prema najnovim podacima iz kolova za 2018. 61% građana Ukrajine vjeruje Europskoj uniji, a 70% smatra da je, su evropske integracije, približavanje Evropske unije jedini put i jedini vijalni put za kompletnu stabilizaciju države i garanciju budućeg mira. Hvala lijepo. A sada možemo sa pitanjima nastaviti gospodin Galer. Hvala na ovom pregledu. Rekao bih da u cijelosti podržavam i zapravo dijelim vaše mišljenje koje ste iznijeli ovdje. I sad kad govorite o tom kapacitetu da se paralelno zapravo bave različitim izazovima koje imaju u različitim područjima politike i svakodnevnog života. Gdje biste vi zapravo preporučili, šta biste vi preporučili da bude glavni fokus njihovih napora? Vidim da se reforme odvijaju na mnogim područjima, ali problem je naravno da nije dovoljno koordinirano između svih onih koji provode te reforme. Mislite li da je to možda glavni izazov i glavna smetnja u provedbi tih reformi? Što biste vi preporučili? Dakle, da se možda pojača bolja koordinacija i gdje bi onda bio, da kažemo, taj glavni stožer za koordinaciju, da li bi to bilo kod premijera, pri vladi ili bi bio neovisan ili bi bio dislociran i kako bi se tu moglo to organizirati. A zatim druga moje pitanje se odnosi na ovu ogromnu korupciju za kojoj ste i vi govorili u carinskom sektoru. Jer vidimo i sami ste rekli koliko je veliki prihod koji se godišnje gubi zato što se ne naplaćuju carine u državnu blagajnu i zato što jednostavno pojedinci oduzimaju taj novac koji je namijenjen državi i javnim službama. Dakle, kako bi se tu postupali, kako se tu može identificirati e, ko je za to odgovoran, da li su to orkestrirane, e, objedinjene akcije, da li tu postoje nekakva hijerarhija, da li je to povezani, da kažemo, kriminal u carinama, i da li se taj sustav može nastaviti, može li se on nekako prekinuti, vidite li kakav mogući lijek za to? Hvala, gospođa Kanijeta. Hvala, ja bih se pridružila e, ovom što je rekao kolega Galer i samo to na, zapravo se još nadovezala na to što je rekao kolega Galer. Ukrajina je država koja je jednim dijelom još uvijek okupirana. I u tom dijelovima Ukrajine se i dalje nastavlja oružani sukob i de facto rat. Međutim, to ne može ni u kom slučaju biti nikakva isprika za ovo što se događa u ostatku države, a to je da korupcija caruje i da postoji jedna jaka, jaka veza između tog kriminala koji se odvija i političkih struktura. Vi ste sami dobro naglasili pravni okvir za borbu protiv korupcije nije dovoljno jak i ne postoje. Zatim, decentralizacija nije provedena. Jako puno toga kontroliraju oligarsi koji sjede na vrhu i de facto direktiraju državu. Zatim, znamo i sami da pravosuđe nije ni u kom slučaju neovisno. Stoga mislim da je moja obveza ovdje upozoriti kako strpljivost i strpljenje ukrajinskog naroda nije neograničeno. Čuli smo i mi ove rezultate da je 70% stanovništva e, ima povjerenje u Europsku uniju. Međutim, mi znamo da e, s druge strane narod ne vjeruje i nema povjerenja u svoje političke strukture, ni u parlament, ni u predsjednika, ni u nikog. Ali mislimo da sada njihova političko vodstvo mora tako djelovati kako bi e, odvelo narodu u regulirane sljedeće izbore jer ne smije dozvoliti da se narod pogubi i da nastane jedno kaotično stanje. gospodin Tajner, hvala lijepa. Evo, mogu vam reći da sad na kraju svoje karijere kao političar koji je zadnji mandat u Europskoj uniji, ja mislim da se prisjećam još dvije i druge, kada je Ukrajina kada je kazano da je Ukrajina ima evropsku perspektivu, kad je to prvi put javno deklarirano, onda sam mislio da je to sulo, da je to, to neće biti tako. Međutim, drago mi je da deset godina nakon toga, kada smo čuli tu vijesti, zapravo ja sam bio taj koji je došao do te ideje, pa su i sam sam mislio da je luda i drugi su mislili, ali sada vidimo nakon deset godina da je većina ukrajinskog naroda to isto mišljenje dijeli i vidi jedinu svoju utjehu i sigurnost u Europskoj uniji. Osim toga, jako mi je drago da smo čuli da je Europska unija zamijenila Rusiju na mjesto prvog glavnog e, trgovinskog partnera. Ali mi znamo od ova tri istočnoevropska e, partnera kandidata za buduće pregovore, da je upravo Ukrajina onaj glavni dragolj i zapravo glavni glavna kost nam, oko koje se mnogo, mnogo toga vrti. Vidimo da je zapravo i taj nedovršeni i taj stalni sukob u Donbas regiji kao i okupacija Krima sigurno jedan dio ovog ukrajinskog odgovora zbog ukrajinskog približavanja na zapad. Međutim, sad mi isto sam začuđen koliko je oligarha koji su povezani sa različitim makinacijama u, u ukrajinskom sustavu. Mene sad zanima u našem izvješću e, da se možda pokaže koliko su bili jaka uloga oligaraha u Ukrajini u cijeloj privatizaciji tijekom ovog tranzicijskog procesa u Ukrajini kako je iz toga ispalo onda da se zapravo korupcija tu svuda nametnula. I sad me zanima šta naš izvjestit, naš e, predavač, dr. Tjuška misli o tom kako bi mogao profunkcionirati poseban nacionalni ured za borbu protiv korupcije koji je već osnovan, ali zanima me zatim da li bi se, kako bi se i sa sudom koji postoji i koji je već predviđen, ba specijalni sud za korupcionaške procese, kako misli da će se taj proces odvijati i da li on ima šanse za izmijeniti bitnu situaciju u Ukrajini? Hvala gospodine Taner. Gospođa gospodin Oštrovićius. Hvala. Ja bih htjela prvo zahvaliti stručnjacima koji su izradili ovu studiju o Ukrajini i koja nam je ovdje prezentirana. Mislim da je to jako dobar materijal koji možemo mi političari jako koristiti kako oni koji rade i involvirani su sve procese i naše odnose s Ukrajinom, tako mogu isto tako s tim dobro raditi i na vladine organizacije. Mislim da bi to od studiju trebalo svakako prevesti na ukrajinski, rumunjski i moldavski jezik, to svakako, i gruzijski. Ali sad me zanima da li imate neko posebno mišljenje o učinkovitosti ovih e, potpornih programa pomoći Evropske unije namijenjenih Ukrajini, koje uglavnom idu prema sektorima, tako su, e, da kažemo, formatirani i konfigurirani. Sad, mi naravno cijenimo sve napore koji se poduzimaju, ali kad pogledamo konačne rezultate na terenu, kako to izgleda, onda tek možemo reći koliko su i programi bili uspješni, pa me zanima što o tom mislite i što na tom radite. A zatim, druga stvar, govorilo se o kondicionalnosti koja je na Ukrajini. Naime, uvjetovalo se borbom protiv korupcije, daljnje davanje pomoći u mnogo čemu. To je, mislim, među 27 članova E, članica Europske unije se stalno rasprava vodila o tome i znamo da je čak zbog tog e, dijelom suspendirana makrofinancijska pomoć u Ukrajini zato što se nije procijenilo da je dovoljan napredak u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Šta mislite kako je sad izgleda situacija i kako će se dalje razvijati? Hvala. Na kraju, gospodin Schaffhausen. Hvala lijepo. Ja bih e, rado se izjasnio ovdje, imam pitanje zapravo o sve tri države o kojima govorimo. Prvo, tu imamo tri države sa državnim administracijama koje ne funkcioniraju de facto, koje su de facto u fazi skraha. Vi imate tri zemlje u kojima imate područja koje uopće nisu više pod nadzorom glavne e, državne uprave. Recimo imate Transdnjestrovlja u Moldavi imate u Gruziji velike dijelove koji su potpuno odmetnuti od centralne vlasti u Tbilisiju i imate naravno kao što znamo Krim koji je amnektiran u Ukrajini plus što imate ono zapravo onu Donjecku E, oblast koja u kojoj se vodi i dalje rat, koja je kompletno okupirana. Dakle, to su tri države koje nisu uspjele, to molim. Zatim sljedeća napomena, to su tri ujedno vrlo korumpirane države. Moldova, kod Moldove, to svima jasno, svi znamo, tamo novci nestaju u, zraku. U Ukrajini smo isto čuli da je 5 milijardi eura nestalo ali zapravo su iznosi bili još veći koji su nestali. Međutim, Evropska unija veselo i hrabro i dalje uljeva novce u te zemlje i dalje ih šima. Dakle, tri zemlje, tri države koje nemaju državni aparat, nemaju državni suverenitet na svom teritoriju, ne funkcionira državni aparat i zatim gdje korupcija cvate i novci nestaju. Zatim, sljedeće, pitanje morala i našeg moralnog pristupa tim zemljama. Naravno, mi sad tu cijelo vrijeme sjedimo na velikom moralnom pjedestalo i vi ćemo da tražimo pravnu državu. Međutim, pitanje što se sad dalje događa u Moldovi i Ukrajini? Što će uopće biti? Što se može učiniti? Gdje se recimo korumpirani politički lideri i dalje uživaju potporu i dobivaju eh, na izborima, odnosno nameće ih se. Sad šta ćemo tu? ovdje imamo da li ćemo sad birati među tim korumpiranim političarima jednog proevropskog korumpiranog političara i da ne bi bio jedan proruski korumpirani političar. U svakom slučaju ostaje činjenica da su svi korumpirani i da će novci i dalje nestajati u privatne džepove. Zatim treća moja velika bitna napomena je da naša politika i naši stavovi Europske unije nisu jednostavno ni konsekventni ni koordinirani, nismo jedinstveni. Na razne načine govorimo o ono što se događa u Donbasu, u Donjskoj regiji, u Ukrajini. Neki govore o agresiji, neko o okubaciji, neko o oružanim sukobima, neko o incidentima i tako dalje. Nismo objedinjeni, niti u stavu, niti u nazivima. U Gruziji se to malo na to drugčije gleda, isto tako, a u Republici Moldovi smo se izjasnili da smo za Mol referendum. Ali vidjeli smo da je na referendumu, pardon, kojeg smo mi zagovarali, više od 90% ljudi eh, se zauzelo da se Transnjestrovlje ponovno vrati pod Moldovsku eh, gornju upravu. Međutim, žao mi, ja ću sad završiti vrlo brzo predsjedavajući, ali moram to sve reći. Dakle, zapadna i istočna Evropa to smo mi željeli povezati, ali tu nismo e- evidentno uspjeli jer to te ove tri zemlje najbolje pokazuju. Hvala, a sad dolazimo na odgovor, imate pet minuta, doktore Tjuška. Hvala, ja ću pokušati odgovoriti na koliko mi je vremena dato na vaše pitanja, da počnem sad nekakvim kronološkim redom, kako su, dakle redom kako su postavljena pitanja, koliko stignem ću odgovoriti, dakle. Prvo hvala vam gospodine Galer, što ste na vašem mišljenju i hvala vam što ste i vi s nama razmijenili svoje stanje informacija i onog što ste radili u svom izvješću. To visoko cijenimo. Ali sad e, ste pitali gdje bi se trebalo ta glavna koordinacija vršiti. Mislimo da bi to trebao biti premijer i ured vlade za europske integracije. Mislim da su to ključni faktori gdje treba sjediti ta centrala za koordinaciju koja onda treba ostalo nadzirati. mi znamo da je dobar udio stanovništva u Ukrajini je apsolutno demokratsko i predstavlja ono proevropsko naspoloženje i demokratske snage. vladin ured je inače započeo sa vrlo ambicioznom kampanjom da iskomunicira šta se tu događa na području približavanja Europskoj uniji. Ovog proljeća su počeli s tim. I tu se jako puno događa. Dakle, oni tu promoviraju i evropske politike u Ukrajini i naravno rezultat je kao rezultat se pokazalo da više od 70% Ukrajinaca uopće nije bilo svjesno koliko pomoći Europska unija već sada daje, kontinuirano daje i pruža Ukrajini financijske, tehničke, logističke i svekolike. Tako da je to već jedan veliki uspjeh te kampanje. A zatim ovaj ciklus stvaranja i donošenja politike je vrlo bitan kako bi se e, zapravo on pretvorio u jednu ulicu sa dva kraja i naime da bi se tu napravila jedna uzajamnost, interakcija između onih koji donose političke odluke, provode taj ciklus i samog stanovništva koje mora dijelom u tome sudjelovati, biti informirano, sudjelovati i pokazati što im je najvažnije. A zatim, kako se dogodilo da su da je došlo do gubitka 5 milijardi eura, to smo isto čuli. To je pitanje koje je jako teško razriješiti jer taj gubitak je samo procijenjen. Naime, statistika Eurostata bilježi koliko toga je otišlo u, kao pomoć u Ukrajinu, a onda se gleda koliko je poreza plaćeno s druge strane u, u Ukrajini i onda se gleda da li to odgovara E, da li ti recimo brojke odgovaraju. Uglavnom tom prilikom uspoređivanja tih statističkih podataka između porezno-carinskih e, organa u Ukrajini i ovog što je Eurostat bilježio da je išao kao novac namijenjen Ukrajini u bilo obliku pomoći, tu je došlo do jednog, jednog procijenjenog izračunatog gubitka od 5 milijardi eura, ali vrlo precizno kako i gdje, na čemu konkretno taj novac nestao, to ne možemo dati to je teško ustanoviti. Zatim, sljedeće pitanje. Gospođe Kalnjete, koje se odnosilo na ove dileme koje su nazočne trenutno u Ukrajini, gdje s jedne strane se vodi borba protiv korupcije i naravno pokušava se reformirati pravosudni sustav kako bi se zaista zajamčilo pristup pravde svima, a s druge strane imamo i napore različitih, odnosno odupiranje režima da provede sve te reforme brzo i učinkovito. Vjerojatno je to jedna stvar koja je potpuno imanentna svakom režimu da se jako teško administracija i režim privikava na novo i na reforme. Ali naravno rezultat je da ljudi ni dalje nemaju povjerenja u svoju javnu upravu. Zatim, govorili smo o Visokom sudu protiv korupcije koji se etablira. Jasno je to kao i Ured za borbu protiv korupcije. Kad on postane operativan, iako je na papiru on već osnovan, ali dok se on postane operativan, naravno da će to biti opasno i za postojeću vlađajuću administraciju i režim. Jer e, znamo da ako bude radio kako treba, da to onda neće biti dobro ili neće biti neovisan Visoki sud za borbu protiv korupcije. Zatim, evropska budućnost Ukrajine, o tome se ovdje govorilo. Moram reći da je stanovništvo doista proevropske raspoloženo. I to se ne odražava samo ovim anketama najnovijim ispitivanjem javnog mnjenja koje smo vidjeli, nego i u svim prethodnim događanjima, uključujući revoluciju provedenu u Ukrajini. Sve je to bilo uvijek obilježeno Željam da se približe Evropskoj uniji. Zemlja možemo napravo onda smatrati te težnje i želje za euroatlantskim integracijama kao nešto vrlo pozitivno. Jer e, na taj način će se i, nadam, mislimo da će to djelovati i u sljedećim izborima jako dobro, jer E, birači ne žele da im se oduzme ta perspektiva, pa će vjerojatno u skladu s tim i glasovati. Na kraju, već smo govorili sad o tom sudu, protiv, visokom sudu za e, korupcionaške predmete, kad se on postane operativan, a stručnjaci, mnogi stručnjaci smatraju da bi to moglo biti do kraja godine, dok jedan dio stručnjaka smatra da to neće biti prije završetka idućih izbora krajem 2019. A kad će to početi, ja vam zapravo ne mogu sa sigurnošću reći, to su procjene. Procedura se trenutno odvija, ali naravno počela je konkretno drugo kolovoza kada je raspisan natječaj za kandidate koji bi radili na tom sudu i 15. rujna je, se završava taj javni natječaj, pozvani su čak i međunarodni čimbenici da sudjeluju, ali nitko živ ne zna koliko dugo će trajati onda ta procedura da se na kraju e, odaberu kandidati i da se na kraju konstituira taj novi sud. Pogotovo mi znamo da je sad više od 600 slučajeva koje čekaju da se taj sud konstituira kako bi se moglo početi procesuirati, jer više od 600 tih predmeta spremno je za procesuiranje, jer ih je njihov nacionalni uskok, da tako kažemo, nacionalni ured za borbu protiv korupcije već istražio i pripremio za procesuiranje. Ali, kao što smo rekli, ne znamo još koliko će ta procedura potrajati. Toliko sam uspio stići u ovom vremenu. Hvala. Hvala lijepo našim referentima. Evo, mi smo malo prebacili e, ovaj okvir vremenski, međutim zanimanje je bilo veliko za ovu temu. Hvala lijepo svim sudionicima. Continuamos, no? Well speak in Spanish. Eh, Nastavljamo, govorit ću španjolski. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je izvješće pod naslovom Provedba sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Moldove. Izvjestitelj je gospodin Austrovićus. Zabrinuti smo zbog vijesti koje pristižu iz Moldove. Svojena je hitna rezolucija u Srasburu u srpnju. Obavijestili smo premijera i predsjednika. A do, od tada nije došlo do napretka koji bi nas umirao u vezi sa statusom demokracije u Moldovi. Imajući na umu također približavanje e, političkih izbora. Bez okljevena dajem riječ izvjestitelju gospodinu su Hvala, predsjedavajući, poštovani kolege i kolegice, dame i gospodo. Drago mi je što vam danas mogu prezentirati nacrt izvješća o Moldovi o provedbi sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Moldove. Četiri godine nakon što je Moldova potpisala eh, sporazum o pridruživanju i eh, postala je podložna donošenju i ekonomskih reformi, Rezultati istraživanja pokazuju podijeljen imidž u provedbi sporazuma o pridruživanju. Primijetili smo pozitivan napredak u nekim područjima kao što su financijski bankovni sektor, znatno povećanje u bilateralnoj robnoj razmjeni i poslovne e, pitanja poslovnog reguliranja. Ali došlo je do sve većeg nazadovanja u političkim demokratskim standardima. Vladavina prava, sloboda medija, e, situacija u civilnom društvu nisu dobre. Europski parlament je donio e, studiju koja je tek prezentirana i zaključak je da reforme koje su provedene u Moldovi do sada bi se trebale procijeniti kao nešto što je nezadovoljavajuće. Europska unija i Moldova su i dalje angažirani partneri, ali moramo pojasniti u kojim područjima očekujemo različitu osnovu i brzinu razvoja događaja i nismo e, zadovoljni trenutnim rezultatima. Prošle godine e, usvojen novi izborni zakon koji je zaslužio kritike e, Venecijanske komisije. To je glavni kamen spoticanja za e, povećanje transparentnosti u izbornom postupku. Reforma pravosuđa, neovisnost pravosuđa, vladavina prava, borba protiv korupcije, su elementi koje treba ubrzati i nastaviti. I zato nedavna odluka e, da se e, da se makne sa dužnosti gradonačelnik e, Kišinjeva i da se novoizabrani gradonačelnik, da se njegov izbor dokine, je dio toga procesa u koji treba biti uključena Europska unija vidjeli smo dodatne znakove smanjenja prostora za civilno društvo u Moldovi. Osim toga, nedavni paket fiskalne reforme za država e, neke mjere, na primjer fiskalna amnestija, to treba pomno analizirati zato što bi zbog toga moglo doći do mogućnosti da se Moldova bori protiv korupcije i pranja novca. Kolege i kolegice, ja smatram da Europska unija treba primijeniti načelo e, uvjetovanosti za makrofinancijsku pomoć i to u bilo kojem budućem e, makrofinancijskom plaćanju i sredstva bi se trebala isplatiti samo nakon što se održe u veljači 2019. godine planirani parlamentarni izbori. I uvjet treba biti da se izbori provedu u skladu sa međunarodno priznatim standardima. Među vremenu moramo nastaviti e, dijalog sa vlastima i civilnim društvom u Moldovi kako bismo zajamčili potpuno razumijevanje i e, spremnost za buduću suradnju i za koju očekujem da će biti efikasnija, jednostavnija i da će postići željene rezultate. Predsjedavajući, dozvolite mi da zahvalim e, tajništvu odbora AFET, kolegi Žulijanu na velikoj potpori u sastavljanju i prezentiranju ovog izvješća vama i pozdravljam e, dobivanje vaših komentara i sugestija za sastavljanje konačnog teksta. Želio bih da imamo i dalje rasprave o Moldovi zato što nema boljeg načina da ostanemo e, partneri Moldove nego da o tome raspravljamo i dalje provodimo sporazum o pridruživanju. Hvala. Hvala, gospodine Ostrevićus. Sada riječ dajem gostima iz komisije, ali ne, rekli su mi da ćemo drugačije. Ipak riječ dajemo prvo zastupnicima. Gospodin Galer. Hvala. Htio bih nešto pročitati, nešto u ime gospodina Kovačeva koji je izvjestitelj u Sjeni. Nažalost ne može biti danas s nama. Citiram. Zahvaljujem gospodinu Ostrevićisu na dobrođenom poslu, na ovom obsežnom izvješću koji prezentira ključne točke zabrinutosti u provedbi sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Moldove. O tome smo već razgovarali više puta posljednjih nekoliko mjeseci u ovom odboru ukidanje rezultata izbora 2018. godine za e, gradonačelnika Kišnjeva i izborni zakon koji je reformiran, e, koji nije dobio odobrenje Venecijske komisije i odira, e, su dva simptoma erozije demokratskih načela koja se događa u toj zemlji. Selektivna pravda je način da se zastrašuje opozicija i pravosuđe utječe u izborni proces, a to pokazuje da se podriva vladavina prava. Sloboda medija se smanjuje i e, koriste se mediji za diskreditiranje predstavnika opozicije. Demokratska načela i vladavina prava, pluralizam medija, civilno društvo, e, u njima vladaju uvjeti koji nisu u skladu s ključnim vrijednostima Europske unije koji su zapisani u sporazumu o pridruživanju s Moldovom. E, zloporaba tih načela je nešto što mi kao parlament ne možemo tolerirati i zašto ponavljam ovdje da ovaj, ono što je ovaj parlament već izrekao u rezoluciji iz srpnja 2018. godine. Bilo koja odluka o budućim plaćanjima treba znati samo nakon izbora, parlamentarnih izbora, koji će se trebati provesti u skladu s međunarodno priznim standardima. Moldovska vlada je nas je osigurala da će imati e, pozitivne namjere. Ipak e, za uspješna nastavak dijaloga između Europske unije i Moldove i za poboljšanje života moldovskih građana došlo je vrijeme da moldovska vlada poduzme konkretne korake i zato pozdravljam E, rezultate ovakvih koraka koje ćemo moći i sami procijeniti. Hvala. Gospodin Fleckenstein. Hvala, predsjedavajući, poštovani kolege i kolegice. Ja također želim zahvaliti izvjestitelju na sastavljanju ovog izvješća. U mnogim točkama se slažem s njime pogotovo kad se radi o e, gradonačelniku Kišinjeva i njegove suspenzije. Jasno je da je trebalo doći do toga i primjećeno je da je došlo do određenog napretka u nekim područjima. Mislim da neće biti teško doći do nekog kompromisa u vezi sa izvješćem, međutim postoje tri elementa zbog kojih smo zabrinuti. Prvo, Venecijanska komisija nije papa i ja nisam katolik. A osim toga, Venecijanska komisija kaže koji su standardi koji bi se trebali poštivati i koji bi trebao biti način za postizanje konsenzusa. Ali ona ne može nekoj državi nametnuti izborni sustav. Ja to ne mogu prihvatiti. Drugo, znate da smo i na plenarnoj sjednici zapravo nismo rekli da treba zaustaviti financiranje. E, odnosno isplata financijskih sredstava. Ali ako to učinimo, onda trebamo postupiti korektno. Ne smijemo ostaviti otvorena stražnja vrata kako bi određeni dio civilnog društva na temelju bilo kakvih kriterija onda ipak bila izabrana za daljnje financiranje. Evo, mislim da to nije u redu. Ako to sad sve povežemo sa datumom e, izbora, i nemojte me sada krivo shvatiti, onda e, što će se dogoditi? Jer mi očekujemo pravilno provedene izbore i rezultate koji će biti uvaženi i tada ćemo moći vidjeti e, kako će biti predstavništvo naroda u parlamentu, ali ne možemo isključiti mogućnost da će doći do e, bojkotiranja isplate. Mi ne želimo neizravno financirati izbore. I još nešto, ne znam e, da li to možemo riješiti ovim izvješćem. A to je pitanje e, kakvu vrstu konkretnih zahtjeva mi E, dajemo našem partneru i kako se oni mogu prilagoditi našim zahtjevima jer to je pitanje koje si stalno postavljamo u procesu provedbe procesa na Zapadnom Balkanu. E, uvijek namećemo načela, ali ne kažemo kako i kada nešto treba postići. Jasno je da ne možemo riješiti ovaj problem e, ovim izvješćem, ali treba o tome raspravljati. Hvala gospodine Fleckenstein, gospodin Helmut Scholl. Hvala predsjedavajući. Ja sam također htio izričito zahvaliti izvjestitelju na određenom poslu. Slažem se s većinom njegovih stajališta. Već sam u lipnju u sklopu rasprave o rezoluciji vidjeli i čuli slične izjave u odnosu na pravnu političku situaciju u toj zemlji koja je vrlo kompleksna i u vezi sa reformom pravosuđa. Htio sam se vratiti na posljednji komentar gospodina Fleckensteina. Moramo biti konkretni u našim observacijama i ja ću pokušati djelovati upravo tako kroz neke amandmane u pogledu e, bankovnog skandala i njegovih posljedica koje se još uvijek osjećaju. Moramo reći tko je to napravio, kada i zašto kako bi e, moldovski građani mogli podignuti svoj glas na demokratski način i kako bi oni mogli dati doprinos promjenama unutar zemlje. A tu mislim i na sve dijelove teritorija gdje trebamo imati trodiobu vlasti, e, gdje imamo a, pogotovo na dijelove gdje ta trodioba ne postoji, nego se te vlasti isprepliču. O tome se govori na dramatičan način i u izvješću. Sada neću to ponavljati. Ali korupcija nedostatak kvaliteta se pogoršava i moramo izići iz ovakve situacije. Moramo se stvarno zapitati kako konkretizirati našu politiku na ekonomskoj, socijalnoj razini i na razini suradnje s nevladinim organizacijama. Nadam se da ćemo dobiti i znatan doprinos e, u ovom postupku kroz e, donošenje ovog izvješća. Nadam se da će budućnost biti predvidiva. Hvala. Posljednji govornik. Gospođa Andrikene. Hvala. Htjela bih dodati samo jednu rečenicu. Slušala sam neke kolege i kolegice u ovom odboru i mogu samo reći da e, uz ovakve prijatelje tko treba neprijatelje. Samo da vas podsjetim, neki od vas možda nisu primijetili da je ovaj odbor početkom travnja poslao delegaciju u Moldovu Ukrajinu. Ja sam bila na čelu te delegacije i promatrali smo DCFTA i e, sporazum o pridruživanju njihovu provedbu. I napisali smo i izvješće. Htio htjela bih zahvaliti gospodinu Ostrovićusu na izvješću o, provedbu, o provedbi sporazuma o pridruživanju s Moldovom. Provedbu ovoga sporazuma i DCFTA dao je opipljive rezultate, o tome se već govorilo, to je poboljšanje E, financijsko-bankovnog sektora i povećanje bilateralne robne razmjene Ehm, Moldova je već poduzela neke korake, to moramo priznati, ali reforma iz 2016. godine treba se nastaviti. Pogotovo važno je da Moldova provedbe, provede političke uvjete koji su vezani uz uspostavu efikasnih demokratskih mehanizama, uključujući parlamentarni sustav vladavinu prava i poštivanje ljudskih prava. To su važni uvjeti za dodjelu makrofinanske pomoći. Žalim zbog toga što Moldova nije bila u stanju do sada provesti te uvjete zbog čega je došlo do suspenzije plaćanja makrofinanske pomoći od 100 milijuna eura. Žalim zbog toga što je izborna reforma nije u skladu sa preporukama Venecijanske komisije i Odira i nadam se da će se isplaćivanje u budućnosti isplate događati samo pod uvjetom da se izbori provedu u skladu sa međunarodno priznatim standardima. Na samom kraju e, reforme su važno područje. Evo samo kratko još o pravosuđu. Žao mi je zbog toga što pravosudni sustav postaje, je nedovoljno reformiran i nema napretka u pravosudnoj reformi. I trebamo povući našu pomoć sve dok Moldova ne bude e, reformirala pravosudni sustav. Hvala. Hvala. sada dajem riječ e, našim gostima koje je pozvala komisija. Imaju pet minuta gospodin Šuber eh, eh, koji je na čelu odjela za partnerstvo. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Ostrevićusu na odličnom nacrtu izvješća koje je danas predstavio koji dotiče razna područja koja su važna za provedbu sporazuma o pridruživanju za naše bilateralne odnose s Moldovom. Nakon ukidanja rezultata e, izbora za gradonačelnika Kišnjeva jasno je da postoje sve veće zabrinuti u vezi s vladavinom prava koje imaju važne implikacije na provedbu sporazum pridruživanju. Slažem se s gospodinom Fleckensteinom e, da je moguće to tako procijeniti, ali ako jedna zemlja stvarno napredovala, to je Moldova, bit će mi drago razgovarati o tome na bilateralnoj razini. Zabrinutosti koje su izražene u vašem dokumentu su ušle u politički dijalog s Moldovom u posljednje dvije ili tri godine. Tako da ovdje ništa nije potpuno novo. Posljednje godine smo se koncentrirali na reformu izbornog sustava, a pozicija u veljači u zaključcima vijeća jest da neke od glavnih preporuka Venecijske komisije i odira nisu uzeti u obzir, uzete u obzir. Zahvaljujem što ste pratili reformu izbornog sustava ovdje u AFET-u svih ovih godina. Krucijalno je pratiti posljedice izbornog sustava i izbornog kampanje na dan e, izbora, pogotovo nakon izbora, imajući na umu utjecaj na demokraciju i općenito na stranačije. Moramo priznati da je došlo do napretka na ekonomskom i političkom planu što se tiče reforme, ali e, e, pravosuđe je nedovoljno neovisno i time se podrivaju nastojanja borbe protiv korupcije i također to je opasno za ekonomsku stabilnost zemlje. Potpuna reforma pravosuđa je potrebna već odavno, a potrebno je imati transparentno i nepristrani e, sustav pravosuđa i sustav za borbu protiv korupcije na visokoj razini, Ilan Šor, e, njega smo već spomenuli u ovom kontekstu, i poštivanje vladavine prava, to je ključno za vraćanje povjerenja građana u državne institucije Moldove. Moramo imati solidnu strategiju za pravosudnu strategiju koja će se temeljiti na ono što je bilo dobro u prošlosti, ali trebamo također podcrtati to da je provedba onoga što je doneseno krucijalna nedostatak e, napretka u istrazi pronevjerenog novca u bankovnom sektora je potrebno je nastaviti. E, izbori će se dogoditi u veljači. Do tada bi se trebali svi odgovorni privesti licu pravde a novac koji je bi se trebao vratiti u najvećoj mogućoj mjeri. Objavljivanje strategije za e, povrat imovine izgleda da nije još kvalitetno odrađeno, a treba se ciljati na, transparentnost i nepristranost. 26.7. je donesen paket za fiskalnu reformu, a mi smatramo da bi E, zbog amnestije koja je tu predviđena mogla stvoriti rizik pranja novca, a utjecaj ove reforme se treba još analizirati, ali inicijalne reakcije međunarodnih partnera nisu dobre. Moramo pratiti situacije što se tiče demonstracija koje organizira opozicija e, i ima mnogo takvih prosvjeda od ukidanja rezultata izbora za gradonačelnika i treba se pratiti ta situacija. Moldovske vlasti treba organizirati dozvoliti prosvjednicima da se mirno okupljaju i da izražavaju svoje mišljenje. U medijskom sektoru, bez obzira na e, usvajanje novog kodeksa, novog zakona za audiovizualne medije vidimo da postoji sve veća pristanost medija i manji mediji su u teškoj situaciji, težoj nego prije. Vrlo je važno i dalje donositi mjere i koristi moguće poluge da se e, povrati negativan trend za moldovsku demokraciju. To građani Moldove očekuju, zaslužuju, a kondicionalnost je spomenuta mnogo puta danas od mnogih zastupnika. E, uvjetovanost financijske potpore je nešto što treba i dalje postojati. To će biti jedan od naših glavnih e, načina kojima ćemo pokušati utjecati na promjenu situacije u Moldovi. Hvala. Hvala. A sada riječ dajem Loren Meredith e, iz Diginir. Izvolite. Hvala, predsjedavajući. Kolega je već govori o glavnim točkama, ali ja ću reći da se potpuno slažem s njim. Želim zahvaliti gospodinu su i vašem odboru na odličnoj suradnji i zahvaljujem na ovom izvješću. E, mi uvijek želimo biti prisutni kad se prezentiraju ovakvi dokumenti. Želimo surađivati s ovim domom. Prvo što želim reći jest nešto što je napisano u prvom stavku ovog izvješća, koliko je važan sporazum o pridruživanju za građane Moldove. Mislim da to moramo imati na umu. E, ovaj sporazum daje rezultate i to je važan izbor, odluka koju su, koja je donesena prije nekoliko godina. Moramo još jednom podcrtati koliko je, veliki, koliko je velik potencijal ovog sporazuma i koliko prednosti donosi građanima. Moldove. Gospođa Andreskene je primijetila da je ostvareno dosta napretka i da se približavamo cilju. Ipak moram reći također da se slažem sa zabrinutošću gospodina Ostrovićusa i drugih zastupnika. I želim podsjetiti e, što je rekao gospodin Han vezano, eh, povjerenik Hanu vezano za eh, ukidanje rezultata za gradonačelnika Kišinjeva. Eh, neovisan, neovisan pravosudni sustav i inkluzivni, transparentni izbori su glavni stupovi demokracije. Trenutno smo zabrinuti zbog pravosudni sustav koji mora biti neovisan i jedna od najpopularnijih odluka koje su donesene prije godinu i pol je kad je rečeno da nećemo platiti nijedan cent za 28 milijuna eura pomoći, ali to zato što ništa nije učinjeno da bi se opravdala ta isplata. E, želim podcrtati dva aspekta. Prvo, velika zaprinutost e, koja je već spomenuta zbog izbora granočnika u Kišinjevu. osim toga, zbog parlamentarnih izbora koji su predstojeći gdje ćemo vidjeti poštuje li Moldova demokratska načela. Mm, u vezi s time moram reći da u trenutnom okruženju moram reći da nismo imali nove proračunsku potporu E, to je bilo prije krize, ali od tada se mm, uzimaju u obzir inicijative na lokalnoj razini. Što se tiče e, prethodne e, proračunske pomoći, bile postala mogućnost isplata i o toj situaciji smo već razgovarali o makrofinancijskoj pomoći. Htio bih reći još dvije stvari. Prvo, slažem se s gospodinom i kolegama koji su govorili o fiskalnoj reformi i međunarodne organizacije su također izrazile zabrinutost. Što se tiče bankovne prijevare, želim eh, reći da tu postoji važna razlika koju treba istaknuti. Došlo je do sustavnih reforme koje su eh, poduzete u upravljanju javnim financijama. Htjeli, smo, htjeli su ponuditi sigurnost da se to neće dogoditi u budućnosti i to treba podcrtati. Ipak, kao što je već rečeno, vlasti bi trebale poduzeti i dodatne korake za kazneni progon e, onih koji su odgovorni i važno je mm, učiniti podjelu. S jedne strane imamo sustavne reforme koje su većinom već provedene i s druge strane zabrinutosti zbog istrage. To je bilo sve od mene. Moje vrijeme isteklo. Biću na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala. Muchas gracias, señor Meredith. Ahora le voy a dar la palabra final al señor Ostrević. Eh, hvala, gospodine Meredith. Sada ću dati riječ eh, gospodinu su da zaključi raspravu. Da, evo, drago mi je bilo čuti sve ove komentare moj kolega i institucija Evropske unije. Mislim da smo više manje svi eh, mislimo isto vezano za pripremu ovog nacrta izvješća. Da, zaista moramo biti veoma precizni kad se radi o očekivanjima koja želimo pobuditi kod naših moldavskih partnera vezano za mikroekonomske mikroekonomsku pomoć, no sve je to već u dokumentima, sve je jasno. Samo trebate otići na pravu stranicu i vidjeti što trebate učiniti i kada. I to naravno sve e, ovisi o kvaliteti dostignuća. Drago mi je da je e, održana ova rasprava, bila je kvalitetna i to je jedna solidna osnova za još bolje završno izvješće i rado ću ga podnijeti. Hvala. Hvala. Krajnji rok za amandmane je sljedeći tjedan. Radi se o 7. rujnu. Morate dostaviti amandmane do 11 sati. A sada prelazimo na sljedeću temu. A to je prvo razmatranje izvješća gospodina Mamikinska koji se odnosi na provedbu e, sporazuma o pridraživanju sa Gruzijom. Gospođa Mudi će nešto reći. Da, Evo, ja ću predstaviti to izvješće u ime mog kolege gospodina Mamekinska. Dragi kolege, nadam se da ste svi proveli lijepo, ugodno ljeto. Ja sam dio svog, svojih praznika posvetila misiji u Gruziji. Dakle, to je tema koja se bavim čak i tokom ljetnih praznika i znam da ste tek jučer dobili nacrt e, izvješća na svom jeziku, ali svi ste ga mogli proučiti na engleskom. To je prvo izvješće o provedbi za Gruziju i drago mi je da je paralelno sastavljeno e, sa izvješćima o Moldovi i Ukrajini, jer na taj način možemo usporediti te tri situacije i možda osmisliti neke prijedloge za poboljšanje. Ti sporazumi o pridruživanju su među najkompleksnijim međunarodnim sporazumima koje potpisuje Europska unija. Zapravo se radi o obvezujućem, obvezujućem preuzimanju obveze da se usvoje pravne norme Europske unije. To naglašavam u svom izvješću. I približavanje zakona bi trebalo biti glavni kriterij kod našeg ocjenjivanja. Također su tu i drugi neki pokazatelji napretka u drugim sferama. 2017. cilj europske integracije je postao dio gruzijskog ustava, tako da više ne ovisi o političkom kontekstu. Osim toga, Gruzija sastavlja novi strateški dokument, hodogram ka Europskoj uniji, gdje će se proći kroz sve zakone e, Gruzije i vidjeti gdje postoje pravne prepreke pristupu Evropskoj uniji i to ide dalje od e, ovog, ovih obveza koje su preuzete u sporazumu o pridruživanju. To sve ima velike implikacije za Gruzije. Kada sam bila posljednji put u Gruziji u odnosu na ovaj sad moj e, sadašnji posjet vidim da je došlo do velikog napretka i u parlamentu i drugdje. Ta koordinacija se je sve bolja i bolja plan donošenja zakona parlamenta je u potpunosti usklađen sa planom provedbe e, SP-a. Civilno društvo je također uključeno u konzultacije vezano za integraciju u Europsku uniju. Vidim i neke druge nus pojave koje su pozitivne SP-a. Vidim da postoji više povjerenja u strukture vlasti, veća je politička svijest. No, naravno, postoje tu i neki izazovi male su administrativni kapaciteti, e, slabo se privlače vanjska ulaganja, dugo traje usvajanje standarda i nedovoljno humanih ljudskih resursa kako bi se proveo ove ovaj SP. No, tu postoje neka poglavlja koje održavaju sveobuhvatni karakter SP-a, govorim o institucionalnom okviru za provedbu i o dijalogu među ljudima i uključenju civilnog društva. Tu također je i poglavlje o institucionalnim aspektima e, vezanim za Europsku uniju. Gruzija je i dalje e, na vodećem mjestu u istočnom partnerstvu i vidim da su e, Gruzici veoma entuzijastični vezano za ovo prvo izvješće jer će to pokazati kako daleko su došli na svom putu ka Europskoj uniji i pozivam vas da odate priznanje tome. I na kraju ću samo dati možda jedan prijedlog ako smijem. Htjela bih reći da kako bismo zaista imali stvarnu praktičnu vrijednost našeg izvješća, trebali bismo više govoriti o učinkovitosti e, tog pravnog približavanja i e, konkretnim e, rezultatima koji su time postignuti, a ne o domaćoj političkoj situaciji. Gruzija ima snažno vodstvo koje ga vodi ka Europskoj uniji, izgrađuju kapacitete i mislim da je gruzijski san zaista radi e, dobar e, posao, ali drugi politički akteri nisu nešto čime se bavimo u svom izvješću. Hvala gospođo Mudi, e, odnosno gospodine Manikins. I sada dajem riječ zastupnicima koji nešto žele reći. Gospodin Kina ima riječ. Gospodin Štetina, hvala, govorit ću češki, molim vas da stavite e, slušalice. Zahvaljujem e, gospodinu e, Mamikinsu posredno na radu koju je obavio na ovom izvješću. Pažljivo sam saslušao ovu studiju koju smo saslušali, koja nam je predstavljena u prethodnoj točki vezano za provedbu SPA u Gruziji. i kritike vezano za nezavisnost pravosuđa ili nezavisnost medija. A tu je izvješće u skladu s onim, s onim što ja znam i sa mojim stavovima, tako da bih e, ja zamolio da ovo izvješće u boljoj, većoj mjeri odrazi stvarnost, da se vidi kakva je situacija sa pravnom državom, sa dobrim upravljanjem i također poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda. Hvala. Hvala. Gospodin Jurek, hvala. Dijelom se želim pozvati na informacije koje smo dobili u prethodnoj točki dnevnog reda. I što se tiče ovog izvješća bih rekao da bi bila dobra ideja da pozovemo predstavnike e, crkvenih e, vlasti i crkve iz e, Gruzije i Ukrajine kako bismo s njima razmijenili mišljenja da vidimo što zapravo oni očekuju u vezi sa dijalogom sa civilnim društvom jer oni jesu dio civilnog društva. I sličan komentar imam vezano za ovaj vanjski dijalog u Gruziji. Ja ću podnijeti amandman u tom smislu, no ipak molim vas, samo bih htio tu kao jednu proceduralnu sugestiju e, za naš budući rad. E, hvala gospodine Jurek. A sada se obraćam gospodinu Šublu koji e, ima riječ kao predsjednik komisije. Kao prvo Zahvaljujem i odajem priznanje Europskom parlamentu i njegovoj delegaciji za Gruziju i u rujnu ćemo imati novi sastanak među parlamentarnog odbora. Također pozdravljamo e, podršku gruzijskog stanovništva i svih stranaka Europske orijentaciji Gruzije jer to je zaista najveći, eh, najveća podrška koju imamo u istočnom partnerstvu koja nikad nije pala ispod 80%, a često je i više od toga jer to naravno olakšava bolju suradnju na ovoj eh, važnoj temi, a to je prilazak Gruzije Europskoj uniji. Gruzija je naš eh, važan partner i oni uglavnom su dobro obavili svoje zadatke. Mi e, želimo osnažiti i produbiti e, našu gospodarsku e, integraciju sa Gruzijom i zaista je važno da se aktiviraju potencijali našeg odnosa. 5. veljače je kada je gospodin Švili ukazao na to kako zaista možemo poboljšati ekonomsku integraciju sa Europskom unijom je to je sve u skladu s onim što je navela i gospođa e, Mudi. Imamo ovaj hodogram za evropski, evropsku integraciju Gruzije i mi smo spremni im pomoći u tom procesu. Nastavit ćemo surađivati kroz delegaciju i kroz kolege iz komisije i pratiti kako se e, provode svi ovi sporazumi i kako se ispunjavaju standardi za vizni režim i također ima nekih mjesta gdje treba postići poboljšanje. Što se tiče e, liberalizacije viznog režima, to je sve više manje pozitivno, ali bilo je nekih problema. Neki tih problema su i riješeni i gruzijske vlasti su e, zaista učinile sve što mogu da e, se bore protiv zloporabe viznog režima i neopravdanih zahtjeva za azilom od strane nekih građana Gruzije dakle DCFDA koji je dio e, ovog e, sporazuma o pridruživanju je e, također su se dobro napreduje imamo usluge poštanske usluge javna nabava i također neke stvari koje se tiče radne snage dakle postignuti napredak, ali neke probleme treba riješiti. Također znamo da Gruzija aktivno sudjeluje u istočnom partnerstvu i e, također su i, su i aktivni u našoj zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici i vidimo da treba izgrađivati kapacitete što se tiče civilne zaštite, e, kontrole granica i granične policije. Nije potrebno to navoditi, ali ipak e, Mm, Europska unija podržava teritorijalnu integritet Gruzije i podržavamo sve mirovne inicijative koje su pokrenute početkom e, ove godine koje građanima entiteta e, daju određene mogućnosti za na plan obrazovanja i tako dalje i visoka predstavnica e, je povodom desete obljetnice rusko-gruzijskog rata upravo to naglasila. Očekujemo poštivanje ljudskih prava, e, temeljnih sloboda, znači pravo, pravo na slobodu govora, slobodu medija i moramo naravno vidjeti što dobro funkcionira, što loše funkcionira. Neke od tih stvari se razrađuju na našim odborima i pododborima. I također imamo predsjedničke izbore u e, je na jesen. Nadamo se da će se voditi u skladu sa e, relevantnim standardima i nadamo se da neće utjecati na ovu orijentaciju e, Gruzije i nadamo se da će stvari ići i dalje istim smjerom. radujemo se uspješnoj suradnji sa budućim predsjednikom na produbljivanju suradnje, ali mislimo da je Gruzija zaista dobro obavila svoj dio posla i da ih možemo podržati. I povjerenik Han eh, početkom sljedećeg tjedna upravo ide u Gruziju, ja ću ići s njim i eh, onda ćemo tamo E, sudjelovati na različitim događanjima. Hvala, gospodine Lorenz, imate riječ. Hvala. Pa kao prvo zahvaljujem gospodinu Mamikinsu koji nije ovdje nazočan i e, odboru na odličnoj suradnji u pripremi ovog izvješća. Prvo ću reći nešto što je slično ovome što je već rečeno. Kao prvo vidimo da SP zaista e, od njega imaju korist građani Gruzije i zato je to i važno. I važno je da se takve stvari ne uzimaju zdravo za gotovo. Zato što u politici stvari se mijenjaju vrlo brzo, ali prije tri godine je Gruzija zaista morala se odlučiti da krene tim smjerom i važno je naglasiti da e, građani imaju opipljive koristi od toga. I to bi se možda trebalo još više naglasiti u ovom izvješću. Slažemo se da Gruzija zaista i pokazuje najbolje rezultate. Vidimo sve veću trgovinu, e, sve veće prilike za gospodarsku djelatnost, vidimo da se stvari mijenjaju u institucijama, to je sve jako važno. A to je sve posljedica SP-a i ti izgledi da se još više, u većoj mjeri to provodi i je veoma važno jer to donosi građanima konkretne koristi i blagodati. Što se tiče ovog spominjanja Gruzijske eh, pravoslavne crkve, to je veoma važno zato što su oni važan čimbenik i jedna od najvažnijih stvari u razvoju naših događaja je e, oni su proizvođači izvanrednog meda koji se proizvodi u e, Gruziji i oni sada mogu prodavati taj med. E, ne mogu crkvu preporučiti, nisu, ne mogu reći da su bolji od drugih, ali oni su jedan od velikih proizvođača i to je zapravo jedan primjer toga kada e, ljudi vide da imaju korist i zaista potičem taj dijalog e, zato što se pokazao plodonosnim. No, ja ću također ići sa povjerenikom sljedeći tjedan u Gruziju i mi ćemo otvoriti prvu europsku školu u istočnom partnerstvu, ali mislim da to naglašava naš pristup. Dakle, ulaganje u mlade, u ljude. Dakle, htio sam vam samo ukazati i na to. Ali ne smijete sada steći dojam da je situacija ružičasta. Ima nekoliko veoma važnih problema, pravosuđe, Početkom ljeta je došlo čak i do nereda i taj osjećaj da građani mogu imati povjerenje u objektivan i nepristan pravosudni sustav, to je ključni element. A tu sad naravno imamo i e, ove predsjedničke izbore. Važno je da se oni provedu na jedan slobodan i demokratski način. To je jedan važan moment, dakako. Ali Uza sve to mislim da ćemo na jesen imati važan sastanak sa e, vladom Gruzije prvog e, studenog sastanak sa povjerenikom će biti prvi važan e, događaj nakon sastanka sa predsjednikom Junkerom da se osnaži ta veza između Gruzije i Europske unije i da se vidi da E, zaista Gruzija provodi te, te važne reforme koji e, potiču daljnje provedbu ovog e, sporazuma. Hvala. A sada gospođa Mudi da zaključi raspravu. Hvala. Zahvaljujem komisiji i službi za vanjsko djelovanje. Drago mi je da ćete nastaviti biti uključeni u ovu situaciju. Kao prvo ću reći da nije na nama da mi e, vodimo te ratove na daljinu preko posrednika i to zapravo, tu se vraćam na ovu ključnu stvar koju su i gospodin Meredit i gospodin Šubel rekli. Ono što je vrlo važno u našem radu sa Gruzijom kroz mm, SP je zapravo kako to utječe na građane Gruzije i kakve koristi oni imaju od toga. I mislim da to treba saista biti u samom središtu našeg grada, u fokusu i zašto zapravo mi imamo te programe pomoći i to ne možemo dovoljno naglasiti. Dio toga svakako se treba odnositi i na proces komunikacije. Zahvaljujem kolegama na njihovom doprinosu i naravno vama. I naravno očekujem daljnju suradnju i sastanak koji ćemo držati u rujnu koji će biti isto veoma važan. Hvala gospođo Mudi. A krajnji rok za podnošenje amandmana je opet 7. rujna 11 sati. A sada imamo nacrt e, izvješća o provedbi e, sporazuma o pridruživanju sa Ukrajinom. Gospodin Galer je izvjestitelj, ja ću govoriti njemački. Dragi kolegice i kolege, Ukrajina je prije nekoliko dana obilježila svoj nacionalni praznik. Već 27 godina suverena država, Ukrajina je zapravo jako dugo trebala da razvije svoj nacionalni identitet i konsolidira ga. Pred pozadinom povijesti to je jedna potpuno prirodna posljedica prijašnjih utjecaja i događanja. Isto tako je jasno da mora se odobiti jedan proces zapravo razjašnjavanja situacije koji će model razvoja Ukrajina uzeti kao svoj uzor i kome će se i kako priključiti, mislim kako će izgledati to društvo. Dva vrlo bitna revolucionarna revolucije su u proteklih 25 godina obilježili taj put, nažalost, su posljedice vrlo teške bile koje su tu zemlju teško pogodile i nažalost se i danas događaju ratni sukobi na području Ukrajine. Najoštrije osuđujemo da se i danas svakodnevno, apsolutno svakodnevno, događa da Ukrajinu napadaju Rusi ili bivši Ukrajinci koji su prešli na rusku stranu i razdiru tu zemlju. Ukrajina se danas nalazi u vrlo uskoj vezi s Europskom unijom. Moderni sporazum o pridruživanju i bezvizni režim među, između Ukrajine i Europske unije jasni su znakovi za to. Redovni sastanci sa ukrajinskim oporbenim političarima, naravno predstavnicima vlasti na prvom mjestu i predstavnicima civilnog društva su za mnoge od nas u Europskoj uniji postali zapravo svakodnevnica. I sad četiri godine nakon potpisivanja e, ugovora o pridruživanju i sveobuhvatnog dubokog ugovora o slobodnog, slobodnoj trgovini, dvije godine nakon što je taj ugovor stupio na snagu, ja vam moram reći da je zapravo naša, naša da kažemo, bilanca vrlo pozitivna, dakle, po našem mišljenju. Međutim, Ukrajina je jako puno napredovala na svom putu, ali još uvijek ima ozbiljnih razloga za zabrinutost, pogotovo u odnosu na decentralizaciju pravosuđa, energetiku, zdravlje, obrazovanje. Tu smo vidjeli puno pozitivnih e, pomaka. Međutim, zabrinuti smo posebno zbog e, izgradnje vlastitog prikladnog pravnog okvira za borbu protiv korupcije, uključujući i institucije koje bi e, vršile transparentnu financijsku reviziju svega, zatim daljnja decentralizacija, nedostatak zapravo i volje i mjera za uklanjanje oligarhijsko-političke sprege u čitavom društvu. Mislimo da tu treba uložiti puno i jače napore. A zatim bih e, skrenuo vašu pozornost na sljedeće bitne stvari. Naš zahtjev da se u elektronskom obliku e, daju e, dakle svjedočbe odnosno o imovinskom stanju pojedinih političkih i javnih čimbenika. Zatim brzo korištenje dakle brzo uprezanje Vrhovnog suda da pomogne u konsolidaciji posebnog suda za borbu protiv korupcije. Zatim, eh, jačanje naravno i državnog aparata, pogotovo javnog tužilaštva, da može se baviti korupcijskim slučajima. Zatim, jedan demokratizacijski proces koji se treba kroz parlament i ukrajinsku radu dalje provoditi i koji mi moramo poduprijeti. Dragi mi prijatelji, Ukrajina se sada nalazi eh, manje od godinu dana pred istekom mandata predsjednika i isto tako godinu dana pred opće izbore za parlament nakon one zadnje revolucije. Ta je predizborna kampanja se već sada osjeća u svakodnevnom životu u Ukrajini. Vidim sa sve većom zabrinutošću kako se mijenja raspolaženje građana. Ona ogromna potpora koju su prije četiri godine kao birači dali za sve modernizacijske procese reforme jednostavno nestaje zbog njihovog razočarenja nad vrlo teškim ekonomskim uvjetima svog života vlastitog, te nikako zapravo te ogromne korupcije koja se nikako ne smanjuje u svim sferama javnog života. Dakle, zatim sama e, uloga Europske unije nije dovoljno objašnjena u Ukrajini. Ljudi ne znaju koliko Europska unija prati Ukrajinu na svim njenom putem, svim oblicima pomoći i to zato što naravno ne znaju dovoljno i zato što se to ne odražava na, poprav, na, na, na boljitak njihovog egzistencije. Dakle, s obzirom da je među, iza nas upravo ljetna stanka, nismo uspjeli ovom izvješću e, obuhvatiti sve najnovije događanja, a to ćemo u idućem izdanju napraviti. U, prije svega želimo recimo se pozabaviti beskrupuloznim sjećom drva ili sve onim gdje se ekološki standardi narušavaju u želji za profitom različitih beskrupuloznih i kriminalnih elemenata. Zatim, mislimo da je ovo što se dogodilo sa poništavanjem lokalnih izbora to je isto tako nešto čima ćemo se pozabaviti, a potom ćemo se baviti i različitim e, stvarima koje se događaju više manje zbog unutarnje političkih e, ciljeva, a ne toliko zbog dobra Ukrajine. Hvala lijepa Gospodin Jurek. Da, stvarno mi se sviđaju ovi glavni elementi i struktura ovog izvješća, zato što detaljno iznosi našu politiku prema Ukrajini, posebno vezano za suverenitet Ukrajine. No, imam jedan komentar vezan za članak 20. ovog izvješća, gdje se Ukrajina poziva da ratificira Istanbulsku konvenciju. Naravno, to je u skladu sa ciljevima komisije, no to nije u skladu sa e, ugovorima e, o osnivanju Europske unije. I često se tamo navodi, odnosno tamo se navodi da se e, Unija neće oplitati na pravo na život i pravo na obiteljski život. E, dakle, nije samo po sebi razumljivo da trebamo inzistirati na nečemu vani, što je kontroverzno za naše države članice. Primjerice, Ustavni sud Bugarske je tokom predsjedavanja Bugarske e, presudio da Europska unija krši njihov ustav ne bismo smjeli u našim vanjskim odnosima promicati neke ideološke e, koncepcije Unije i mm, inzistirati na ideološkim promjenama. Trebamo poštivati slobodu e, država jer Ukrajina ima pravo da zauzme stav koji smatra da je u skladu sa općim dobrom, baš kao što je to učinila Bugarska. Radi se o temi o kojoj se raspravlja u našim državama članicama, tako da ne bismo smjeli e, to nametati Ukrajini. Još jedna stvar vezano za zaštitu socijalnih manjina. Mi znamo da Ukrajina ima e, tešku povijest, e, povijest posebno dramatičnu i tešku tokom e, sovjetske okupacije. Mnogi ljudi koji su živjeli u Ukrajini tokom sovjetske okupacije su e, prisilno preseljeni, raseljeni i naseljeni su neki drugi ljudi i to dovodi do poteškoća. Primjerice situacija rimokatoličke manjine, posebno u nekim dijelovima ta zajednica je već poduzela neke korake da se sama zaštiti, ali e, dovode se u pitanju prava i zaštita te manjine jer tipa na primjer 2010. je su gradske vlasti e, potvrdile odluku iz sovjetskog doba kojom se tvrdi da je jedna, da je jedna zapravo da se zapravo jedna od najvrijednijih e, crkava u Europi koristi kao e, mjesto gdje se održavaju koncerti i druge manifestacije. Naravno i drugdje u crkvama se održavaju koncerti, ali ako je to vlasništvo crkve, onda crkva odlučuje kako e, se njime upravlja, što se s njime radi. Znači moramo ipak na neki način podržati E, vrijednosti e, i zaštititi i te manjine i to treba biti na odgovarajući način e, integrirano u ovo izvješće. Hvala gospodine Jurek, gospodine Aleksija. Kao prvo zahvaljujem gospodinu Galeru na ovom uravnoteženom i veoma precizno strukturiranom izvješću, odnosno nacrtu. Ja sam izvjestitelj za mišljenje ispred Inte. E, drago mi je da se ovdje, da su ovdje imamo i političke, ali i gospodarske elemente. Europska unija mora promicati otvorenu i slobodnu trgovinu sa svim svojim trgovinskim partnerima i Ukrajina je jedan od naših najbliskih partnera i mi smo odlučni da ta suradnja zaista profunkcionira. Ovi duboki sveobuhvatni e, sporazumi o e, slobodnoj trgovini sa Ukrajinom se takav e, ugovor od 2016. provodi i to je dio ovog SP-a. Od e, već e, studenog 2014. se on provizorno provodi. Ja ispred intea ne mogu naglasiti dovoljno koliko je od koristi otvaranje oba tržišta na osnovu transparentnih i jasnih pravila potrebno je povećati trgovinu robama i uslugama između Europske unije i Ukrajine smanjivanjem postupnim carina u skladu sa e, time što e, dakle radi se o industrijskim i poljoprivrednim proizvodima. I mislimo da bi diversifikacija e, izvoza iz Ukrajine trebala biti sve veća i sve veće poklapanje zakonskih propisa je najbolji način da se Ukrajina približi Europskoj uniji i da da svoj doprinos olakšavanju trgovanja, boljoj poslovnoj i ekonomskoj klimi i da se na taj način omogući ekonomski razvoj Ukrajine. Također, e, moramo reći da je ovo dio našeg reformskog procesa zato što je tu također važna borba protiv korupcije, e, organiziranog kriminala, i bolje upravljanje. I također tu imamo sankcije e, koje su nametnute Krimu i istočnoj e, Ukrajini. Zapravo je svrha da se omogući mirno, mirni povratak tih teritorija u Ukrajini. Također trebamo naglasiti da je e, parlament ukrajinski već donio nakon prvog čitanja jedan zakon koji se odnosi na nezakonitu sjeću šuma. I tu imamo također e, nešto što su istraživali novinari. Radi se o ugljenokopima antracita u Dombasu. Čekam e, pisani odgovor e, Europske komisije o toj temi, ali u međuvremenu naglašavam da zbog sankcija financijski i ekonomski resursi nekih e, ljudi su zamrznuti i sve se to e, regulira, e, te ekonomske aktivnosti reguliraju vlade tih takozvanih entiteta i to je sve nacionalizirano i to kontroliraju separatističke vlade. Moje pitanje komisiji je ako otkup i uvoz u Europsku uniju tih prirodnih resursa koji se vade u separatističkim republikama, smije li se to dopustiti jer u ovom momentu jest tako i zarada od te prodaje direktno ili indirektno ide na korist separatističkim republikama, njihovim vladama, njihovim dužnosnicima. I moramo zaista obratiti pozornost e, na ovo. Momento de la Hvala lijepa. A sada predstavnik komisije, gospodin Šuber, izvolite. Hvala. Prvo bih ja komentirao izvrstan nacrt izvješća gospodina Galera, koji mislim da je jedan već sada vrlo kompletan i dokument, iako je kao što je rekao gospodin Galer, treba tu dodati još stvari koje su se odvijele tijekom ljeta. Ali već sada je sjajana. U tom kontekstu bi komentirao je našu sjajnu i procijenio je sjajnom zapravo našu suradnju, dakle nas između tijela komisije i e, gospodina Galera i svih ostalih izvjestitelja u Sjeni koji su radili onom izvješću. Mislim da je ta suradnja bila vrlo plodonosna, a i nastavit će tako, uvjeren sam. Također mislim da je i ovaj odbor e, u Europskom parlamentu koji se bavi time je izvrstan posao obavio, pogotovo u nadzoru implementacije ugovora o pridruživanju. A dalje, govorimo o izgradnji kapaciteta i pomoć koju pruži Europski parlament pod vodstvom Peta Koksa. Mislim, Pet Koksi, moram ga tu zaista izdvojiti jer je izvrstan znalac prilika u Ukrajini. Naša izaslanstva u Kijevu zapravo jako dobro radi na nadzoru transponiranja kompletnog evropskog akija u ukrajinsku pravnu tradiciju a mi ovdje u Briselu to zajedno komisija i mi iz Europske službe za vanjsko djelovanje zajednički djelujemo i to isto tako koordiniramo naše napore u nadzoru. A i, Ukrajina je također pojačala svoje napore da koordinira sve sve sav rad koji se odvija na implementiranju i ugovora o slobodnoj trgovini i kako bi recimo gdje god se pokažu problemi na početku stvari riješili na vrijeme, odbacili nepotrebnu birokraciju. Vlada je također donijela početkom godine svoj plan rada kako će to bolje implementirati. Tijekom ožujnog posjeta visoke predstavnice Ukrajini u ožujku ove godine, Evropska unija inicirala jednu kampanju u kojoj se želi zapravo povezati rezultati reformi koje se provode u uh, Ukrajini, cijeli proces produživanja Evropskoj uniji sa uh, životom, svakodnevnim životom stanovništva i želi ga naravno i uh, komunicirati i prenijeti e, stanovništvu kako bi bolje znali što se događa. I što mislimo da može samo služiti i ići na korist svog tog stanovništva. Mi također visoko cijenimo napore Ukrajine na reformama koje su već učinili, jer kao što je rekao kolega Galer, još se puno tog mora napraviti. Taj napredak, osim toga napredovanje mora biti održivo. I svi sljedeći koraci moraju biti vrlo ambiciozni, ali uvijek u okviru našeg ugovora koji postoje. Mislim da ima jako puno prostora koje nam ugovor o pridruživanju nudi da bi se mogli zapravo otići puno dalje nego što sad jesmo. Borba protiv korupcije ostaje i dalje na vrhu naših prioriteta. Samo da vas podsjetim u tom kontekstu da je nedavno glasnogovornik naše službe i govorio upravo o tom zakonu, komentirao o tom zakonu kojim se ustanovljuje posebni sud za borbu protiv korupcije. Kada se napokon bude konstituirao, on će zapravo biti jedan dio tog lanca koji postoje i tih e, državnih tijela za borbu protiv korupcije, jer već postoji poseban ured pa našem uskoku i onda će taj sud biti još dodatak tome da se može sve procesuirati. Mislimo da je to jako bitno za integritet, bitno da bude integritet i kredibilitet očuvan ljudi koji budu kasnije imenovani kako u sud, kako i poseban odio državnog tužilaštva, državnog odvjetništva koji će se baviti isključivo predmetima protiv korupcije. Naravno da postoji jako puno toga što se treba učiniti, dio toga su već kolega Galer i drugi iznijeli, uključujući poboljšanje investicijske klime kao i transparentnosti uglavnom u svim bitnim sektorima. U ožujku će vjerojatno biti odbor, izbori za predsjednika, a sljedeće jeseni za opće izbori za parlament i mislimo da se ni u kom slučaju ne smiju reformski napori sada prekinuti ni zaustaviti zbog predizbornih kampanja, nego trebaju nastaviti tim jači, jer Ukrajina se ne može priuštiti bilo kakvu pauzu i odgađanje. I na kraju nekoliko riječi o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Mi smo tu apsolutno jednoznačno dali svoju potporu ukrajinskom teritorijalnom integritetu i u tom kontekstu je išlo prije nekoliko mjeseci otvaranje jednog ključnog mosta prije nekoliko mjeseci i isto tako mi sa velikom zabrinutošću pratimo sve što se događa na Azovskom moru i aludiramo recimo na građane i stanovnike, odnosno sve one koji su krenuli aktiviste u borbu različitim sredstvima protiv te situacije djelomične okupacije teritorija. Primjerice, jedan neki od aktivista za ljudska prava su na štrajku glađu već skoro 100 dana i tu apeliramo na njih da se to prestane. E, nedavno smo i razgovarali sa ruskim predsjednikom o tome i nadamo se da su i ti naši kontakti malo pomogli da se stvari odvijaju na bolje. S ukrajinske strane očekujemo da se E, proširi ovaj poseban status okupiranih teritorija zakonima koji će se ove, ovaj ovog rujna, ove jeseni u parlamentu usvojiti. A na kraju pitanje kolege o trgovini sa tim prirodnim resursima iz tih područja koji su pod vlašću separatista. Ja sad ne mogu tu ništa reći, ali mislim da gdje god postoji ukrajinska carinska markica ili pečat na nekoj robi, onda to za nas je to ukrajinska roba, bez obzira mi ne možemo znati gdje je to drvo posjećeno i, ili odakle je točno došlo sa područja pod separatistima ili iz ovog slobodnog dijela Ukrajine. Prema tome nam je tu jako teško to procijeniti. Hvala lijepo. Gospodin Peter Wagner, on je ravnatelj, direktor u odjela za potporu Ukrajini u općoj upravi NIR. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine Galer na vašem izvješću kao i na svim doprinosima svih ostalih koje smo ovdje čuli. Mislim da ovo sve pokazuje da smo mi pred izazovima koje Ukrajina danas predstavlja prilično složni. I to sve ukazuje o tome. A osim toga hvala vam da je u vašem izvješću pokrivate i zapravo obuhvatili ste i sve ove relativno opsežne mjere potpore koje daje Evropska unija. A osim toga i hvala vam na potpori koju je Europski parlament stalno pružao komisiji u svim njenim e, naporima. Dakle, samo izvješće vrlo jasno pokazuje koji su različite razine problematike u Ukrajini i da moramo tu pristupiti različitim sredstvima kako bi pomogli. Već su evo i kolege osim toga i govorili o političkom okviru i situaciji u kojoj se to događa. Mi znamo recimo okupacija Krima utječe na mnogo toga Ukrajini, ali ne na sve. I zbog toga mislim da je jako važno na sljedećoj razini mi kao Europska unija predonesemo tome da se ta zemlja i politički i makroekonomski stabilizira. Prošle godine smo tu dali veliki doprinos, a spremni smo to i dalje činiti. A druga stvar bi bila gdje se sad gdje je sad ova skupina za potporu Ukrajini koju ja predvodim unutar eh, naše opće uprave za NIR i eh, NIR i dakle za susjedstvo i da vidimo gdje možemo pomoći u izgradnji kapaciteta. Evo, puno se govorilo o tome i znamo da je javna administracija u Ukrajini najčešće jednostavno nije u stanju, to čak nije ni korupcija ili neki kriminal, nego jednostavno nisu u stanju zadovoljiti sve što se od njih očekuje i e, sustići recimo kod ovih mjera tranzicije i reforme. Zato je i Evropska unija u zadnjih e, tri godine dala jako puno pomoć, recimo samo 300 milijuna eura direktno za pomoć toj javnoj administraciji da se može harmonizirati zakone i približavati se Europskoj uniji. Mislimo da su to temeljni elementi, a zatim što se u izvješću isto tako govori, ali možda se do sad nije možda dovoljno elaboriralo, ta je nužna de facto restrukturiranje javne uprave o kojem je već i ukrajinska vlada puno toga napisala i kazala, a i mi smo toga svjesni. Svaka potpora na području borbe protiv korupcije naravno od nas dolazi i na jačanje neovisnog pravosuđa kao i jačanje razvoja civilnog društva. To su ti prioriteti koji i dalje ostaju na vrhu e, našeg plana rada. A onda postoji ono treće područje koje u cijelom ugovoru o asocijaciji igraju važnu ulogu. Naime, kako bi se sektor po sektor skupa sa javnom upravnom i industrijom mogli provesti različiti elementi našeg ugovora o pridruživanju kao i sveobuhvatnog ugovora o slobodnoj trgovini. Tu je isto tako bitno, a tom s time se bavi izvješće, kako bi mogli onda i kasnije vršiti nadzor da li se to odvija kako smo željeli i planirali. Na kraju mislimo da se slažemo i podržavamo sve preporuke koje se na kraju izvješća navode i mogu vam još e, reći da što se tiče izgradnje kapaciteta i njihovog parlamenta rade, mislim da se tu nadovezujemo i mi na ono što je Europski parlament upravo počeo i mnogi među vama koji su krenuli s tim i sad mi zaista nadovezujemo se na to i gledamo što možemo još dobro učiniti. Međutim, kao što smo rekli, moramo bez obzira što su i predsjednički i opći izbori sljedeće godine pred nama. Ne smijemo ustaviti rad i napor na reformom, nego moramo to gurati dalje. Hvala vam lijepo na pozornosti. Hvala gospodine Wagner. I time bih e, riječ sada zaključno obratio našem izvjestitelju gospodinu Galeru. Hvala lijepo kolege na svim poticajima i koje sam čula, ali ponovom hvala i na ovom generalnom zapravo jednom suglasnosti koju smo ovdje osjetili. Hvala komisiji i predstavnicima vanjske službe za vanjsko djelovanje. Ovo što se na kraju, što ste rekli, to i ja jasno podržavam, slažem se s vama. I pogotovo i ono što se tiče političkih zatvorenika, to smo i u izvješću napisali. I mislim da bi to trebali još na jedan prikladniji način e, promovirati i to baš u korist ovih ljudi koji su otišli na štrajk, štrajk glađu zbog situacije koja se ne mijenja u Ukrajini. Tako, tu moramo još jedan akcent dodati. A inače što se mogu vam reći da je sedam kolega čak usudio kazati da malo prije u ovoj našoj raspravi da je u pitanju da mi danas cijeli dan raspravljamo o tri države koje su zapravo se slomile, koje ne postoje kao državne tvorevine, nefunkcionalne države. A onda mogu samo tom kolegi reći da je on zapravo ponovio rusko mišljenje, jer to Moskva cijelo vrijeme trubi, da su to tri države koje više ne funkcioniraju, Gruzija, Moldova i Ukrajina i to je de facto ono što žele postići. A mi s druge strane pomažemo tim državama da se opstanu i da idu jednim putem modernizacije i reforme. Dok Rusija pojačava ovaj postojeći sistem sprege oligarha i korumpirane vlasti. Prema tome, vjerujte, mi nismo u paktu nikakvom sa oligarsima i ne želimo ovaj, stabilizirati status quo. Ne, mi smo upravo suprotno, mi smo u jednom, da kažemo, paktu sa ljudima, sa stanovništvom, sa svima onima koji žele bolju, bolji život i bolju budućnost za čitavu državu. I pomažemo da se to društvo u Ukrajini bolje organizira i da ima, e, upravo ima jednu bolju budućnost. Evo, hvala lijepo gospodine Galer i hvala lijepo predstavnicima komisije Dakle, rok za amandmane je 7. rujna u 11 sati. I time bi mogli ovu raspravu završiti, a po točkom razno se mislim javio kolega Stočević. Auštrević, izvolite. Da, hvala. Vrlo kratka izjava o nedavnom političkom razvoju u Kambođi. Kao što znate, Kem Soha, to je vodeća političke like i dalje u pritvoru, a kambođanska stranka nacionalnog spasa je zabranjena, kao što znate. Zatim, napad na medije i neovisne novinare se nastavlja. E, opći izbori u srpnju su odbili takvi da na kojima nijedna oporbena stranka nije mogla sudjelovati. Vladajući SIPP je dobio 125 mjesta u parlamentu od ukupno 125 mjesta u nacionalnom parlamentu Kambođe. Dakle, gospodine predsjedniče, mi pozivamo sada sve evropske institucije, to i to poimence Evropsku komisiju i ostale, da i naše partnere u radu, da napravi izvješće naše komisije koja je sredinom ove godine izradila ta izvješća o stanju u Kambođi, da uzme obzir jer tu se govori naravno o manipulacijama u kompletnom političkom životu Kambođe, o preuzimanju vlasti jednostrane i tako dalje. Prema tome, Europska komisija mora povući konsekvence i ne može nastaviti naše odnose kao što su oni uobičajeni do sad bili, jer je kompletna demokracija i sloboda u Kambođi ugrožena. Stoga pozivamo, kao što smo rekli, Europsku komisiju i ostale da povuku konsekvence i promjene odnose prema Kambođi. Hvala lijepo što ste i to iznijeli i time mislim da smo završili točku razne možemo završiti e, ovaj naš sastanak. Mi se ponovno nalazimo 3. rujna u 15 sati popodne na idućem sastanku, a vama sada svima hvala kao i prevoditeljima. I jako mi je drago da je sad završena ova kampanja u kojoj smo se, da kažemo, zauzimali za različita prava, a sam da vam svima